Thank you Evo, hvala što ste došli. Tako, rano, usprkos slavnom brislavskom noćnom životu. Hier start. Zahvaljujem. Eh, evo, što pa možemo krenuti sa dnevnim redom. A, generellen bericht. Dakle, radi se o općem izvješću godišnjem izvješću o zajedničkoj vanjskoj i sigurnosnoj politici. Predsjedatelj AFETA također je i izvjestitelj za dotično izvješće i proteklih dana izrađen je prvi eh, radni dokument koji je za raspravu još, znači stoji na raspravi, nije ni u kojem smislu potpun, znači to su neka težišta kojima se mogu, mogu raspravljati ovdje, mislim globalno gledano, a ne detaljno po zemljama. Pa bilo bi mi drago kada bi kolege iz nacionalnih e, parlamenta se mogli uključiti u ovu raspravu i također sljedećih dana dostaviti svoje svoje napomene i komentare za poboljšanje ovog e, izvješća, pa vas na to i pozivam e, da mi što je brže moguće dostavite svoje mišljenja kako bih onda mogao formulirati konačno izvješće. Dakle, sada se nalazimo na samom početku jednog novog razvoja i što se tiče internih pitanja Europske unije kao i vanjskih izazova koji stoje pred Europskom unijom. I mislim da je vrijeme da ponešto rezimiramo i također da raspravimo o nekim težištima E, za Europsku uniju. Dakle, za početak vjerujem da Europska unija mora poboljšati svoje vlastite strukture. U proteklih 4-5 godina izgrađivali smo službu za vanjsko djelovanje, što je dobro prošlo, dobro odrađeno, ali svejedno još se moramo E, moramo s time pomiriti da postoje još neka slaba mjesta koja treba ukloniti kao u samoj e, e, vanjskoj službi, ali i političkom djelovanju i mogućnostima političkog djelovanja u inozemstvu. Dakle, eto to su ključne stvari. Ali vjerujem da moramo utvrditi također da ovi sinergijski učinci o kojima smo djelomično govorili već i juče, da moraju biti postignuti na odgovarajući način. E, evo molim vas ako možemo se utišati s one strane, gospodo. Vi äh, sehen beispielsweise. Dakle, Možemo, na primjer, vidjeti da ovi sinergijski učinci e, koje treba postići služba za vanjsko djelovanje i zbog čega je izgrađena i razvijana, te i e, položaj visoke predstavnice i podpredsjednice komisije i predsjednice vijeća e, još uvijek nije u potpunosti završeno, znači to se razvija ali to je djelomično povezano i sa političkom voljom. E, znači, raniji visoki predstavnik smatra se samo visokim predstavnikom, a svoje zadaće u komisiji nije ispunjavao, zapravo nije niti sudjelovao u e, sastancima vijeća i zbog toga i odnosno u komisiji. Znači, dakle, takva je situacija više manje bila do sada. Znači, ovaj biro, kabinet nije uopće sudjelovao u radu komisije u tom smislu. I možda je to bila i politička volja u tom trenutku kada vidim Jeffrey lice, čini mi se da se on tome raduje nekako. Hm? Međutim, sada kad imamo ovu hibridnu situaciju gdje e, je veći dio vanjske politike, politika zajednice o kojoj odlučuje komisija, znači e, a vanjske aktivnosti, razvojna politika i tako dalje, trgovinska politika, sve su to ta područja o kojima odlučuje komisija i zapravo trebamo na neki način e, te odlučujuće instrumente e, koji su e, s druge strane komplementirani vanjskim djelovanjem, na neki način moramo to podvesti pod jedno zajedničko djelovanje i sinergiju. Upravo zato je utvrđena ova pozicija koja u jednoj osobi obuhvaća sada ove e, kompetencije i daje više prostora da se povežu e, ovi e, vanjsko djelovanje i područja kompetencije zajednice. Ali to mora također biti i postignuto. Naime, ako želimo postići i jednu politiku koja će to i provesti u dijelo. A kažem to iz sljedećeg razloga. Kada pogledamo ove autoritarne režime, kao na primjer Rusiju ili Kinu, e, koji e, vode politiku koje utječu na apsolutno svaki e, vid ekonomskog života, do najsitnije investicije u inozemstvu koje je pod utjecajem političke volje, onda vidimo da je demokracija zapravo nešto što nas koči u takvom djelovanju, jer mi smo sada slobodno demokratsko društvo koje ima slobodne, slobodne poduzetnike koji imaju pravo odlučivanja, ali onda moramo pogledati, a to je najbolji primjer za to je područje energije, da to ipak treba na neki način uključiti ipak u jedan zajednički okvir uz očuvanje naravno te slobode djelovanja, ali zbog toga i ovaj politički dio djelovanja moramo e, međusobno povezati. I obzirom da imamo te sve različite nadležnosti, e, i također kod nekih e, stvari nadležnostima vijeća, kod nekih komisija upravo se sada ovim, ovom funkcijom pokušava E, povezati e, upravo te kompetencije. Znači, nova visoka predstavnica, potpredsjednica komisije to i namjerava, to smo čuli, ali mi njoj također e, moramo i pomoći u tome da u ruke stavimo odgovarajuće instrumente i zato se evo pitam, postavljamo si niz ovih retoričkih pitanja koja se tiču E, Europske unije, neke stvari koje još nije niti e, parlament sam još razriješio. Naime, 99. je zaključen financijski pravilnik koji je tako kompliciran da postupak odlučivanja traje vijeka. I naravno to je jedna interna <laughs> stvar, znači, ali kada govorimo o e, financijskoj pomoći za inozemstvo, a e, ta financijska sredstva ne dođu na vrijeme tamo kamo su namijenjena, to onda bače novac. Znači, e, kad kažemo, <laughs> dobro, doći će novac za godinu, godinu i pola, mislim, nije to uvijek baš <laughs> korisno. Tu postoji niz, niz e, primjera za to. Mislim, naravno da treba postojati niz kontrola i kontrolnih mehanizama, ali svejedno mora postojati i mogućnost učinkovitog provođena mjera i upravo o tome se treba i ovdje i u vijeću i u komisiji voditi odgovarajuća diskusija kako bi se e, posebice što se vanjske sigurnosne politike omogući rad visokoj predstavnici i posebice što se tiče financijskih instrumenata, predpristupne strategije, susjedske pomoći i tako dalje. wir die Mitgliedstaaten, da brauchen wir ihre Hilfe erinnern. I nadalje, evo samo da vas podsjetim da je ugovor nas obvezuje da lojalno podupiremo vanjsku politiku Unije. Ponekad imam svoje sumnje oko toga događalo li se to ili postoji E, ta, ta e, navika da ministri vanjskih poslova to gledaju sa svog stajališta, a da neke stvari ostaju na razni deklaracije. E, razvoj u posljednjem vremenu pokazuje da se nekim stvarima ipak treba pozabaviti, na primjer što se tiče međunarodnog prava i osigurati e, temeljem međunarodnog prava odgovarajuću situaciju u, Europu, u Europi. Trenutno imamo situaciju e, sa Ukrajinom koja nam jasno pokazuje da Helsiškim sporazumom i nekim drugim instrumentima smo imali jednu jasnu e, situaciju i e, stav e, kojeg su se svi držali da postoji teritorijalni integritet i suverenost svake države o, po, o tome koje će sporazume potpisati, ali da sada to više u velikoj mjeri nije tako. I Sada se e, vraćamo na ove klasične pozicije politika moći 19. 20. stoljeća. I to je e, nešto što u velikoj mjeri mijenja politički krajolik niz desetljeća pretpostavljali smo da svi sukobi u okviru Europske unije, OECD-a, Vijeća Europe, posebice diskriminacije manjina, se mogu riješiti. Vjerovali smo da sporazumom između NATO i Rusija su regulirani odnosi između NATO i Rusije i da ovdje na e, miran način možemo regulirati situaciju, a sada vidimo da je to zapravo sve stavljeno u pitanje. Mirni e, mehanizmi rješavanja sukoba na neki se način zamjenjuju stavom da čovjek ako ima neke povijesne e, zahtjeve ili smatra da ima određena povijesna prava na nešto, da se to može E, riješiti po klasičnom e, principu e, da se posegne za onim za što čovjek misli da ima pravo. Ako pak to prihvatimo, onda vam mogu navesti stotinjak mjesta u Europi gdje bi se mogao ponovo voditi rat, jer uvijek postoje povijesni zahtjevi za ono ili ovo i to je nešto što u 21. stoljeću smo smatrali da je završeno, da je stvar prošlosti ovakav način gledanja na stvari. Znači, znači da mislili smo da zapravo je to riješeno e, međunarodnim pravom i kada želimo to operacionalizirati moramo se vratiti na promišljanje o tome. I ne vjerujem e, da postoji e, bilo koje opravdanje za e, vojnu akciju u odnosu na Rusiju bez obzira na to koje se sada razlozi mogu navoditi. Mislim, ako pogledamo naravno međunarodno pravo i vjerujem da to također moramo jasno i reći nakon razvoja u nedavnom razdoblju. I moramo e, zapravo e, utvrditi da e, je rat u Europi ponovno moguć. Jedna je zemlja napala drugu zemlju vojnim sredstvima. I to je rekao i gospodin Schatzenberg jučer. To pak znači da moramo voditi politiku koja s jedne strane gleda kako mogu osigurati svoje članice, a to po mom mišljenju znači da NATO kao temelj kolektivne sigurnosti postaje ponovno neizbježan. A to je nešto što smo u potpunosti zaboravili, čak i NATO. Und, e, nicht O tome nismo e, zapravo razmišljali. I kad mi sada eh, ako govorimo recimo o eh, Sjedinjenim državama i zaštiti podataka, eh, sada <laughs> naravno se otvaraju još neka pitanja, ali sada odjednom vidimo da kolektivna sigurnost Europe ponovno ovisi o NATO. I sada zapravo se moraju postaviti pitanje o Europskoj uniji i o NATO. Znači svaka članica Europske unije E, mora trajno imati isti osjećaj sigurnosti. U Europi ne smije biti e, zemalja koje će živjeti e, u manjem osjećaju sigurnosti. Inače, Europska unija kao institucija ne može opstati niti funkcionirati. I ako se ovo nastavi razvijati ovako kako se razvija i ako Rusija nastavi činiti ono što radi s ovim manevriranjem, preletanjem i tako dalje, a to bi se moglo sve zaoštriti još tijekom ove zime e, gdje e, se više neće pridržavati sporazuma e, Rusije, NATO iz 70, iz 97. Znači, tada je dogovoreno da se neće dopustiti, da NATO neće imati stalne postrobe istočno od Elbe i sada ono što vidimo u vijeću NATO e, jest jedna vrsta rotacije, e, ali još uvijek ispod Praga još uvijek pridržava ovog sporazuma. Sada ćemo vidjeti koliko će dugo to biti e, održivo, a to ovisi o ponašanju u Moskvi. Mislim, ovdje razumijem da recimo Poljaci, Estonci, Litvanci kažu ti bi to kao Njemac barem trebao moći razumjeti. Jer Amerikanci, Britanci, e, Francuzi njihova vojska u zapadnom Berlinu i e, strane sile u e, Njemačkoj E, su nešto što nas e, podsjeća na ono što se e, dogodilo u Europi i koji je bio temelj europskog mira, a naposljetku i njemačkog jedinstva. I sada, kažu Poljaci i drugi narodi koje sam naveo, da mi želimo isto to sigurnost kao osiguranje da će se održati članak peti ugovora pristupanju kao što je u Poljskoj e, također e, se dogodilo u zapadnoj Njemačkoj. E, a ja jednostavno nemam kontra za takve argumente. Znači kada govorimo o obvezama iz na primjer Lisabonskog ugovora tu također imamo obvezu europske solidarnosti ali mislim da je pred nama jedna teška strateška rasprava koju treba voditi. Druga stvar je, sljedećih e, pola godine intenzivno ćemo se pripremati na sljedeće, e, a to će činiti nacionalni parlamenti jer su na to pozvani nacionalne vlasti. Dakle, na summit e, u, u lipnju o europskoj sigurnosnoj i obrambenoj politici. Kako ćemo dakle na to reagirati? Dakle, u vrijeme eh, hladnog rata eh, je eh, njemačka vojska imala 333,5 tisuće tenkova i druge su europske vojske također imale velike količine naoružanja. E, međutim, sada, e, sada e, vidimo što, kakvi su razvoji u tom području. Na primjer, vidimo koliko su porasli troškove održavanja za i troškova samoodržavanja vojne mašinerije koja nigdje nije upotrebljena. Također imamo i obrambene agencije koje trebaju istraživati i provoditi istraživanja sa 150 e, ljudi i sada e, ove agencije koje upravljaju s ovih 250 e, njemačkih tenkova. I sada, mislim, to mogu isto tako reći i za druge europske zemlje. Znači, tih 5000 ljudi koji rade na tome, ništa se nije promijenilo. I sada europske zemlje članice zapravo 50% e, sredstava izdaju za e, obranu sa samo 10% operativnih rezultata jer nemamo sinergijski učinak. Neke zemlje E, su ovdje prisutne koje e, sudjeluju u projektu A400M, e, to su, mm, radi se o zrakoplovstvu. Znači i sada svaka zemlja ima svoju ideju o tome što će se, kako će to trebati izgledati, tako da na kraju sam zrakoplov uopće nije funkcionalan jer jednostavno je pretežak da leti ali zapravo to je jedna stvarnost koja nas je koštala milijarde, a to nije jedina takva stvarnost. I možda i vi znadete bolje od mene, znači e, ne treba sada ovdje razgovarati o teorijama ili o mogućnostima obrane. Znači tu e, smo svašta također vidjeli u 10-15 godina da jednostavno to nacionalni proračuni ne mogu uzdržavati. Mm, zapravo, e, bez obzira što kažu nacionalni obrambeni ministri, niti, jedno, e, niti jedna europska zemlja više u proračunu nema odgovarajuća sredstva za obranu. A što je sa kibernetičkom sigurnošću? U svakoj e, zemlji e, ljudi rade na tome, zaposleni su ovi oni koji se time bave, više ni ne znamo ko što više radi na europskoj razini, po tome u NATO isto tako, nedavno sam tamo držao e, predavanje i zapravo sam se uplašio sam vidio da se na svemu zapravo radi sa svih strana, ali niko to više ne koordinira. Kad razmišljamo isto tako, eh, industrija u tome sudjeluje i neko mora donositi odluke, ali oni naravno žele zaraditi novac, a mi nismo koordinirani. I sada kada pogledamo kako su ove industrijsko-politički učinci eh, kibernetičkih pitanja, a to će biti pitanja koja će u budućnosti odlučivati o ratu. Mislim, ako nećemo imati e, odgovarajuću tehnologiju sa odgovarajućim propisima. Znači, isto tako kao što se internet ne može e, regulirati na nacionalnoj razini, niti kibernetičko ratovanje nije nešto što se može regulirati na nacionalnoj razini. I sad se pitam, e, jesmo li mi u stanju ili nismo ovim pitanjima istraživanja, provesti odgovarajuću koordinaciju, e, koordinaciju nabave i zajedno e, ići u tom smjeru da e, uspijemo postići sa odgovarajućim sredstvima onih 50%, a ne samo 10% stvarne učinkovitosti koje dobivamo za svoj novac. I upravo je to ono o čemu će morati razgovarati Europska unija u smislu opstanka i to dramatično. I ovdje zapravo vjerujem na moramo jednostavno brutalno pogledati istini u lice i vjerujem da to treba <laughs> i da ćemo to i učiniti. Možda nisam e, govorio o svemu tome o izvješću, e, ali to su evo stvari koje, o kojima treba razmišljati, i o kojima ja razmišljam. E, evo Sada se i 11 ljudi već javilo za riječ, pa evo ako je to konačna lista dajem svima po dvije minute za raspravu i možemo krenuti. Dobro, minuta i pol. Minuta i pol, minuta i pol svima. Dakle, evo, izvolite. Znači, nacionalni parlamenti, zastupnici u Europskom parlamentu, e, gospodin Krih, izvolite. Uh, uh, Hvala lijepa Elmar na uh, ovoj mogućnosti da započnemo ovu raspravu. U pravu si kad podlačiš ulogu institucionalnog okvira također mi se nadamo da će postojati jedan novi oblik vodstva i nova raspodjela sredstava, financijskih sredstava koja će biti mudrija. Ali naše iskustvo iz prošlosti e, pokazuje da je to jedan od glavnih aspekata učinkovitosti naše politike. Ali želim reći nešto o jednom aspektu tvog e, izvješća gdje se govori o sigurnosti Europske zajednice. Bez sumnje, e, akumulacija konflikata i kriza i u istočnoj Europi i na Bliskom istoku e, stvaranje islamske države i politika Rusije e, stvorili su jedno vatreno okruženje, dakle jedno potpuno novo sigurnosno okruženje koje predstavlja izazov i za Europsku uniju i za NATO i neophodno je definirati prirodu kako za istočni dio Europe. Tu nemam nikakve sumnje da je predsjednik Putin započeo proces transformacije Rusije iz regionalne u globalnu silu. Kako ćemo odgovoriti na taj novi izazov? E, suočeni smo s novom prijetnjom, to je e, prvi put nakon e, drugog svjetskog rata i završetka hladnog rata da imamo redefiniciju granica u istočnoj Europi. E, što više, to je učinkovit e, pokušaj podrivanja međunarodne sigurnosti. Ovaj put se tu upotrijebila vojna sila, odnosno tu smo svjedoci e, kolabiranja naše sigurnosne politike u posljednjih 20, iz posljednjih 20 godina. Dakle, u idealnom slučaju, ako nema ruskog napada na, na naše na zemlje, evropske zemlje, e, radi se o razini četiri kratkoročno gledano, prilično sam siguran da bi se trebali koncentrirati na e, inzistiranje na provedbi sporazuma iz Minska. Situacija ostaje vrlo nesigurna. E, trebamo nastaviti vršiti permanentni pritisak na Rusiju kako i izistirati na poštivanju sporazuma iz Minska. Dugoročno gledano također moramo zadržati pritisak na e, nad Rusijom kako bi se nastavio dokument, e, dijalog. Hvala lijepa e, na ovom izvješću. E, ovo je vrlo dobar e, temelj za daljnju raspravu. Mm, slažem se da trebamo poboljšati naše strateško razmišljanje. Jučer smo razgovarali sa visokom predstavnicom o vremenskom planu za buduće razgovore Naravno, moramo eh, raspraviti o eh, redefiniranju što eh, koga smatramo našim strateškim partnerima i trebali bismo pozvati partnere da se uključe u jednu uvjerljivu raspravu o zajedničkoj obrani i o o obnovi Helsiškog ugovora. Rusija više ne dijeli sustav vrijednosti koji je bio temelj Helsiškog sporazuma. Naravno sve su to hitne stvari i potrebna su nam neophodna sredstva. Ona moraju biti stavljena na raspolaganje. Potpuno se slažem da smo suočeni sa nedovoljnom fleksibilnošću i da moramo brže moći reagirati na E, krize kad se one pojave. Hvala lijepa. Sljedeći govornik, hvala lijepa, dobro jutro svima. Želim najprije e, pozdraviti e, mogućnost da održimo ovaj sastanak. Čestitam Eh, Elmaru Broku što je pozvao eh, goste koje je pozvao. Ja se slažem sa idejom da imamo jednu potpuno novu Evropsku uniju od 1.12. i da to stvara preduvjete da se eh, stvori nova zajednička E, sigurnosna i obrambena politika. Također želim podržati ideju da je krajnje vrijeme da se razmisli o potpuno novoj europskoj strateškoj e, sigurnosnoj strategiji. Zadnju, posljednju smo usvojili 2003. i sad nam je potrebna nova jer imamo sasvim novo sigurnosno okruženje. Ne želim ulaziti u detalje toga jer je to već učinio Elmer Brock. Želi bih samo ponoviti jedan element toga. Da, Rusija čini se e, se vraća svojim imperialističkim instiktima i u toj situaciji mi moramo reći ne e, politici interesnih sfera. Ne želimo se vratiti u period hladnog rata kada je Europa bila podijeljena. Što se tiče uloge parlamenta, dragi kolege, ja vjerujem da kad e, odlučujemo o ovoj novoj sigurnosnoj i obrambenoj e, strategiji, uloga nacionalnih parlamenta može biti ključna. Mm, to može biti vrlo dobar fokus za našu buduću suradnju. Mislim da mi u nacionalnim parlamentima konačno e, konstantno pokušavamo naći koja je naša odluka e, e, uloga ali ja vjerujem što se tiče stvaranja strategija tu je potreban jedan široki politički konsenzus i tu nacionalni parlamenti mogu odigrati odlučujuću ulogu u kreiranju tih strategija, uključujući i e, zajedničku evropsku e, obrambenu i sigurnosnu strategiju. Hvala lijepa. Sljedeći govornik. Hvala lijepa. Ja također pozdravljam ovu raspravu. Doista moramo e, ponovo razmisliti o europskoj sigurnosnoj strategiji zbog novog držanja Rusije. Ja Vjerujem da kako bismo se nosili sa e, Rusijom u političkom smislu moramo imati vojni mišić koji je neophodan kako bismo bili uvjerljivi. Ja doista podržavam e, reviziju europske e, sigurnosne strategije. Međutim, mislim također da trebamo i realizirati postojeću, jer naša nespremnost da se nosimo sa Rusijom e, je posljedica toga da nismo izvršili ono što smo trebali po postojećoj sigurnosnoj strategiji. Što se tiče proračunskih pitanja, zajedničko financiranje e, naših e, misija je od ključne važnosti. Mi smo u ovom parlamentu dovoljno često e, upozoravali na to. Također postoji Europska agencija za obranu koju treba financirati. Mi od dosadašnje visoke predstavnice Lady Ashton nismo imali tu vrstu vodstva e, pod uvjetima krize zemlje članice također su tu podbacile. Dakle, mjere koje su bile poduzete za vrijeme e, ekonomske krize bile su potpuno u suprotnosti sa onim što smo morali činiti kako bismo bili e, spremni na području sigurnosti. Dakle, potpuno smo uništili e, kapacitete u nekim zemljama, na primjer u mojoj zemlji, čak smo rasprodali e, neke e, neku opremu, e, čak Rusima, Kinezima i tako dalje i za to ćemo platiti. Molim vas da se pridržavate ograničenja na jednu i pol minutu za svoje izlaganje. Gospodin Kazin ima riječ. A, ok. Hvala lijepa. E, mi bismo željeli da odbor koji vi vodite ima ulogu koordinacije između nacionalnih parlamenta. Zajednička sigurnosna politika ne može postojati bez e, bolje koordinacije između nacionalnih parlamenta. S tim u vezi e, danas eh, dopotne na televiziji na najvećem eh, eh, možemo promatrati prijenos iz francuskog parlamenta i mogu reći da mi ono što se tu vidi ne sviđa ne možemo biti uvjerljivi ako tražimo da gospođa Mogherini i komisija e, vode vanjsku politiku, ali onda parlamenti svaki za sebe odlučuje o važnim pitanjima kao što je priznanje palestinske države. To je sigurno e, nešto od simboličke vrijednosti i nešto što gdje i vlade igraju svoju ulogu, ali što E, e, postoji potreba da parlamenti usklade svoju sigurnosnu i vanjsku politiku e, da moramo imati jednu vodeću ulogu i koordinaciju kod takvih pitanja od Rusija tu u Italiji imamo jednu izreku koja kaže, nadam se da neću da neću biti krivo shvaćen, dakle kaže se da je put upako popločan dobrim namjerama. Naše namjere mogu biti doista dobre, ali svejedno moramo biti oprezni jer ako budemo postupali kao posljednjih mjeseci, ako na primjer kažemo da bi Ukrajina trebala ući u NATO, onda to znači da e, gajemo opasne iluzije koje mogu imati posljedice ne samo za Ukrajinu nego i za cijelu Europu mi moramo znati da je Ukrajina faktor gdje svi stojimo skupa, ali ta solidarnost je spojena sa troškovima. Ako e, kažemo ukrajinski e, da smo solidarni s ukrajinskim narodom, onda to mora značiti da smo spremni preuzeti i troškove. Hvala lijepa, to su bile moje primjedbe. Sljedeći govornik. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Ja pozdravljam ovu činjenicu da je Elmar praktički konvertirao za vas je odgovor na sve uvijek bio više Europe ali evo sada smo otkrili NATO. Sigurnost demokracija suočenih sa agresijom i tiranijom e, je e, u rukama NATO-a. Mi imamo jednu sigurnost, a to je NATO E, neki pokušaj da se stvore alternativne strukture e, je odvuklo sredstva od revitalizacije NATO-a e, nije razumno istu logiku koja je dovela do kreiranja eura primijeniti i na kreiranje naše nove sigurnosne e, i obrambene politike. Moramo revitalizirati NATO, a za to nam je potrebna politička volja. To je sigurno istina i moramo prestati e, odstupati od onoga što se doista mora učiniti e, nisu svi ovdje mišljenja da je to tako, ali to je tako. Jeffrey, mislim da si me potpuno krivo shvatio. Ja sam govorio o jednoj većoj integraciji u Europi kako bismo bili u stanju E, poduzimati mjere koje će onda u okviru NATO-a biti funkcionalne. E, samo jedna ujedinjena Europa može ojačati i revitalizirati NATO. Mislim da to još nisi shvatio i da to i ne možeš shvatiti. E, pokušat ću pokušat ću na najbolji mogući način shvatiti tvoje riječi. Hvala lijepa sljedeći govornik. Hvala vam lijepo gospodine predsjedniče. Važno je za nas da primimo na znanje ovo vaše izvješće. Posve je jasno da Europska unija nije bila u stanju dovoljno brzo odgovarati na razvoj događaja i to na vrlo dramatičan razvoj događaja kojem smo mogli svjedočiti u Europi Europi i e, oko europskih granica e, potrebno nam je da e, imamo ujednačeniju politiku kada je riječ o našoj vanjskoj politici, ali to ovisi o državama članicama kao i o vijeću. Posve je jasno da Europska, Europski parlament u tome također treba odigrati svoju ulogu u Europi sve više raste populizam, euroskepticizam i to može ugroziti europski projekt e, u dugoročnom razdoblju. Kad je riječ o ruskoj agresiji, Europa treba biti snažnija i mora imati jaču strategiju, poglavito kada je riječ o sukobu u Ukrajini. Tu moramo biti u stanju potpisati sporazume o pridruživanju i susjedstvu sa susjednim zemljama. Naravno tu je i područje Bliskoga istoka i rasprava oko stvaranja palestinske države. Sasvim jasno možemo vidjeti da Europska unija nije u stanju zajednički djelovati i u potpunosti surađivati. Stoga mislim da ako želimo da Europa nastavi uživati vjerodostojnost, moramo djelovati jedinstveno i koordinirano. Htio bih eh, također nešto reći o tome koliko je važna služba za vanjsko djelovanje. Sasvim je jasno da se sigurnosno okruženje oko Europske unije promijenilo i za taj hibridni rat koji postoji na istoku moramo imati i određeni hibridni odgovor. E, kada je riječ o energetici i kibernetičkoj sigurnosti, e, moramo o tome više razgovarati i pronaći učinkovitu i mjerodavnu informacijsku politiku. Naime, stalno gubimo taj rat. Europske vrijednosti i europske politike e, su pod sve većim i e, većim udarom kritika. Cijena za solidarnost s Ukrajinom je visoka, ali ako ne budemo bili solidarni s Ukrajinom, cijena će biti još viša. Izgubit ćemo europsku vjerodostojnost. Gospođa Intoter, izvolite. Vă mulțumesc, stimate domnule președinte, în numele Camerei Deputaților Hvala vam lijepo gospodine predsjedavajući. Govorim u ime zastupničkog doma Rumunjskog parlamenta i čestitam vam na ovo mm, sveobuhvatnom izvješću vezanom uz sigurnost i vanjsku politiku Europske unije. Spomenula bih e, točku 21 20. i 21. ovdje se govori o e, Republici Moldovi i mislim da je sporazum o pridruživanju ovdje ključan. Države poput Moldove koje su ostvarile velik napredak na svom europskom putu moraju dobiti dodatnu potporu. Pozdravljamo rezultate izbora u Republici Moldovi koji su pokazali da je tamošnji narod napravio još jedan korak na svom putu prema Europskoj uniji. Nužno je da Europska unija nastavi pružati potporu Moldovi, ali istodobno trebamo napraviti i nove korake. Hvala. Hvala i vama. Gospođa Levenhovel koja će me sigurno obraniti od prethodnih napada Zahvaljujem i pozdravljam također mogućnost da se ovdje kaže e, i da je minutu i pola premalo vremena da se nešto konkretno kaže, posebice nešto o konkretnim aspektima kao na primjer e, nadzora proračuna E, uslijed e, ovog povazivanja što sad zapravo više ne mogu pa ću se ograničiti samo na neke općenite napomene. Dakle ovdje pozdravljam e, izvješće predsjedatelja i evo branim ga samo na taj način kao što ste rekli da doista smatram da je izvjestitelj vrlo jasno rekao koje su glavne smjernice vanjske politike Europske unije i razradio ih i uvijek sam e, zahvalna kada dobijem ove rečenice koje se tako lako citiraju. E, također je jasno rečeno koji se ovdje princip slijedi i evo samo e, nekoliko naglasaka u ovom smislu. Jasno je rečeno upravo koju ulogu treba igrati Europska unija, e, ulogu globalnog igrača, dionika, ali uvijek se pitamo što to znači. Međutim, ovdje je jasno, ovdje e, pod tim pojmom u Europskoj uniji ipak razumijemo više nešto u smislu utjecaja i moći i upravo kao što je rečeno uvijek se radi ovdje o slobodi poduzetništva, slobodi e, građana i građan. E, ima nekih drugih sloboda dobro o kojima se manje raspravlja. E, dakle, radi se o moći i utjecaju, a možda manje o humanim vrijednostima i humanističkim vrijednostima koje bi Europa trebala izvoziti. Dakle, ovaj utjecaj i moć uz potporu vojske, a ako to ne uspije, onda se zapravo e, rijetko postavlja pitanje kojim smo to krivim putem krenuli. Znači vidimo kako se traži militarizacija Europe, daljnja militarizacija Europe, dakle to nije nešto novo, to je bilo i prije Putina tako. Dakle evo zahvaljujem evo što e, pazite i na e, vrijeme koje sam imala na pažnji, na raspolaganju. Ali ste ga prekoračili za 30 sekundi, to je dokaz moje velikodušnosti prema vama. E, inače da kako nemam ništa, nisam govorio protiv slobode e, poduzetništva i slobode građana. Pročitajte se još jednom tekst ako niste dobro shvatili. Gospodin, e, grof Schwarzenberg, izvolite. Brock hat mit recht. Äh, Brock rekao je s pravom da svi građani Europske unije i sve države E, žele i traže istu sigurnosnu e, jamstva, ista sigurnost. I u svakoj zemlji naravno postoje dijelovi države gdje je veća sigurnost e, ili negdje gdje je manja sigurnost, recimo gdje su, gdje imamo više sigurnosnih problema. Međutim, E, situacija je takva da tamo gdje je najveća nesigurnost treba imati najmanje policije jer policija bi mogla takve silovatelje ili pljačkače samo provocirati i to je upravo i sa oružanim snagama ne slati ih tamo gdje je opasnost najveća to je zapravo začudno e, razmišljanje kada bolje razmislimo i nažalost, e, to je upravo i ispravni opis e, nekih vojnih nastanja u Europi. Pa preporučam da još jednom pogledate snimke, televizijske snimke e, ruske opsade Krima i istoka Ukrajine. Rijetko sam kada E, dobro vidio tako dobro opremljene e, vojne trupe sa novim oružjem, e, novim uniformama, disciplinirane i opremljene kao što ih ima ruska vojska danas. To je zapravo nešto jako različito od onoga što smo navikli, stanja od kojeg smo navikli vidjeti sovjetsku vojsku posljednjih godina. Hvala lijepo, evo iskoristit ću svojih 90 sekundi. Hvala vam na ovoj prilici da e, kažemo ovdje nešto zajedno sa predstavnicima nacionalnih parlamenta u ovom našem otporu. E, zeleni uvelike podupiru posljednji dio vašeg izvješća u kojem govorite o globalnom poredku. Jednu stvar bih samo htio ovdje naglasiti. U točci 21. govorimo o istočnom partnerstvu, dakako mi bismo htjeli zadržati našu predanost postupku pridruživanja u regiji, ali mislim da doista treba ponovno razmisliti o ulozi istočnog partnerstva u unutar sveobuhvatne vanjske politike Europske unije, a s time još nismo niti započeli, zato se nadam da ćemo e, to uskoro početi raditi. Hvala. Hvala lijepo, Jučer je gospođa Mogherini nekoliko puta naglasila kako nam je potrebna strategija u odnosu na Rusiju. moj bi odgovor bio da mi imamo strategiju prema e, Rusiji e, i da moramo potpuno otvoreno i iskreno reći E, da smo iscrpili sve mogućnosti političkih razgovora s Rusijom i da moramo ostati pri svom snažnom i ujedinjenom stavu i nastaviti sa sankcijama prema Ruskoj e, federaciji. Ako i kada Rusija potegne konkretne odgovore, konkretne korake u smislu povlačenja iz Rusije, onda, oproste iz Ukrajine, onda možemo nastaviti s političkim razgovorom. Gospodine predsjedniče, htio bih vidjeti svijet u kojem će europska perspektiva perspektiva Zapadnog Balkana biti nešto što neće biti samo spomedeno u našim izvješćima i rezolucijama, nego nešto što postoji i u stvarnosti. Moramo pokazati svojim partnerima u tom dijelu Europe da su oni sastavni dio naše strategije, iako je proširenje u ovom trenutku zaustavljeno i sasvim sigurno se Europa neće proširivati u narednih pet godina. Sve drugo bilo bi pogrešno. Moramo odblokirati taj proces. Kao što smo vidjeli, ne postoje tu nikakve opasnosti, govorimo o Bosni i Hercegovini i o Makedoniji, na primjer. Ne bismo trebali učiniti nešto čime ćemo taj proces zaustaviti jer inače će druge zemlje učiniti više kako bi te zemlje privukle na svoju stranu. Zato nam je u našim institucijama potrebna sinergija. Zahvaljujem. E, želim e, prvo e, reći da je suradnja između europskih nacionalnih parlamenta doista važna stvar i e, da, da je e, ovo postupak koji je dobro usklađen, ali jasni se da e, se da kriza Ukrajina Rusija nije regionalni konflikt jer inače bi se to moglo riješiti instrumentima sporazuma iz Budimpešte, ali sada se postavlja pitanje zašto taj sporazum još uvijek nije uključen u naše razmišljanja. Dakle, sigurno je situacija da Rusija ne želi E, ništa e, više niti manje nego e, one granice Brežnjeva iz 68. i zapravo svoje interese socijalističkog društva još uvijek zastupa i to smo mogli čuti još i juče i ono što me zapravo začuđuje i što je ne izdrživo je zapravo da je jako bitno da djelujemo zajednički e, protiv ove agresije koja nije samo agresija na Ukrajinu nego i na europske vrijednosti. Zahvaljujem. Uh, Hvala vam lijepo gospodine predsjedniče. Gospodin Basko, naš Um, izvjestitelj u Sjeni zamolio me da iznesem njegove stavove jer on danas govori na jednoj konferenciji. On zahvaljuje na ovom izvješću jer misli da je to dobar temelj uh, za našu raspravu. Radni dokument je vrlo sveobuhvatan i možemo pretpostaviti da će se izvješće više usredotočiti na strateške preporuke nego na uobičajene stavove vezane uz e, regiju. E, gospodin Basko također smatra da ovdje e, postoje dva glavna argumenta na kojima se temelji zahtjev da ovaj E, dokument ima više strateških e, smjernica a to su prije svega upute koje je potrebno dati novoj visokoj predstavnici i novoj komisiji. E, Treba nam koherentnija i dosljednija vanjska politika Europske unije i zato ćemo poduprijeti sve prijedloge koji vode ka tom cilju. Također naglašavamo da nam je potrebna sveobuhvatna politička strategija i e, ponovno oživljavanje europskog e, političkog i pravnog poretka e, koji su utemeljeni Helsinškim aktom iz 75. i obvezujući su za sve europske države uključujući i Rusiju. Temelj vanjske politike Europske unije je potpora stabilnosti i sigurnosti u Južnoj Europi, ali također potrebno je podupreti i istočnu politiku kao jedan od naših prioriteta. Slažemo se da vanjska politika se treba temeljiti na našim zajedničkim interesima i e, ciljevima i zajedničkom gledištu u pogledu onih zbivanja koji utječu na Europsku uniju u cijelosti. E, postoji tu još čitav niz stvari koje je izvjestilju Stijeni htio reći, ali ja ću vam ih dostaviti kasnije jer mi je ponestalo vremena. Hvala. Hvala. Prije svega htio bih vam čestitati na vašem doprinosu. Jučer je povjerenik Hunt rekao da trebamo uzeti u obzir interese naših susjeda i to je nešto što bih htio da se primijeni na sve naše susjede. Danas u globaliziranom svijetu suočavamo se s novim svjetskim poredkom i htio bih naglasiti činjenicu da se moramo kretati u smjeru nove europske sigurnosne strategije. Ovdje ako pogledamo službu za vanjsko djelovanje, e, mislimo da kad kad i e, s jedne strane i SAD kad kada e, imamo iste interese ali u političkom smislu oni se kad kada drugčije izražavaju, a imamo naše nacionalne proračune za obranu, ali bez e, veće suradnje na razini Europske unije i koordinacije, to je novac koji naprosto bacamo kroz prozor. E, važno je da imamo veću e, suradnju i veću obrambenu zajednicu na razini Europske unije, jer inače se unutar Europe krećemo različitim brzinama. Također je potrebna i nova strategija u odnosu na Rusiju. U prošlosti nismo imali pravu strategiju u odnosu na Rusiju. Ako e, želimo e, opstati na ovom kontinentu u ovom obliku, potrebno da imamo stvarnu i pravu e, sigurnosnu strategiju. Zahvaljujem. Dakle, ako govorimo o pitanju strukturne suradnje s to je suradnja koju će trebati e, jer je još razraditi kako bismo ojačali svoju e, mogućnost djelovanja. Gospođa Tigen. Hvala vam lijepo kako bi poljski prevoditelji imali posla. Ja ću sada govoriti poljskim jezikom jedan od nužnih uvjeta za uspjeh bilo kakve zajedničke vanjske i obrambene politike koja uključuje i strukturalnu suradnju je zajednička stav u odnosu na prijetnje i izazove s kojima se suočavamo. A tu smo imali velikih problema u proteklim godinama. Naime, nemamo zajednički stav i zajedničko razumijevanje e, svoga okruženja. I to nas je dovelo do trenutačne situacije kada govorimo o odnosima s Rusijom, a jednako tako to vrijedi i za područje Iraka i prijetnju koju predstavlja istamska država. Predsjednik je također spomenuo da sa svoje strane u nekim međunarodnim odnosima nastupamo kao u poslovnim odnosima i da e, nismo uspjeli uočiti neke sasvim očigledne izazove koji pred nama stoje već čitav niz godina. Države središnje i istočne Europe koje su ušle u NATO i stanovnici tih država nisu obavješteni u kontekstu odnosa između NATO-a i Rusije kakav, e, kakvo će biti ponašanje NATO-a u ovim okolnostima. Mislim da se moramo držati NATO-ovih načela i e, prije svega je potrebno pružiti potporu e, članicama NATO-a, a tek potom državama partnerima. Mislim također da ne trebamo duplicirati one mjere koje bi bilo jednostavnije provesti unutar NATO-a. Mislim da moramo zaključiti sad ovu raspravu jer nam e, ministri vanjskih poslova već 15 minuta čekaju pred pa vam zahvaljujem na ovoj raspravi i e, pozivam vas e, još jednom kao nacionalne parlamenta ako želite predložiti neke teme ili poboljšanja E, svakako molim dostavite do Božića prije nego što završim nacrt ovog izvješća i onda krajem negdje siječnja e, ćemo e, imati još i predloge uz izvješće. Dobio sam još niz ideja koje jačaju moje stajališta ili ih specificiraju pa se njih vredi uključiti u, ovu, u izvješće. Dakle, zahvaljujem vam stoga na ovoj raspravi. I sada krećemo na razgovor sa ministrima vanjskih poslova. Dakle, izgledat ćemo ovako. Ministri vanjskih poslova održat će svoje govore abecednim redoslijedom, a zatim će naš izvjestitelj za svaku od zemalja iznijeti što je moguće kraće napomene, a nakon toga ćemo E, krenuti u širu raspravu. Mislim da je to možda optimalan način postupanja. Zahvaljujem.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 izraziti dobrodošlicu ministrima vanjskih poslova država Zapadnog Balkana. I odmah na samome početku htio bih vrlo jasno reći da Odbor za vanjske poslove Europskog parlamenta i Europski parlament u cijelosti sa velikom većinom podržava sporazum iz Soluna. Države e, Zapadnog Balkana pozvane su pozvati članicama Europske unije ako ispune sve uvjete i nemamo nikakvog razloga da se ne držimo te politike. Kao što smo razgovarali i prije pet godina, postoje tehnička pitanja e, koja treba riješiti, ali nema kašnjenja sa pregovorima. S naše strane to je potpuno jasno, a to je bilo jasno rečeno i jučer od strane povjerenika Hana i visoke predstavnice Mogherini. Nema razloga za kašnjenje sa pregovorima. Mi smatramo da države Zapadnog Balkana pripadaju Europskoj uniji. Ako želite postati članicama Europskoj Europske unije, mi ćemo vam u tome pomoći jer smatramo da je to i u vašem interesu i u našem da postanete članicama Europske unije. Nastojat ćemo vam pomoći diplomatski, politički, financijski na sve načine kako bismo to omogućili i kako bismo pronašli pozitivno rješenje u svakom pojedinom slučaju. Toplo pozdravljam i predsjednika Crnogorskog parlamenta, gospodina Krivokapića. Hvala vam lijepo što ste nam se danas pridružili. Počet ćemo sada na taj način da ću ministrima vanjskih poslova dati riječ i to e, abecednim e, redom po imenu zemlje iz koje dolazi i zato najprije dajem riječ gospodinu Bušatiju iz Albanije. Imate pet minuta. Hvala vam lijepo gospodine Brok. Dopustite da na početku svog uvoda iskreno zahvalim ovome domu i članovima parlamenta koji dolaze iz država članica Europske unije i koji su dosljedno podržavali procese pridruživanja i proces reformi u državama Zapadnog Balkana. Htio bih reći nekoliko e, riječi o Albaniji i njezinom procesu pridruživanja. Kao što znate, u lipnju je Europsko vijeće dodijelilo Albaniji e, status države kandidatkinje, a izvješće o napretku Europske komisije ove godine naglašava političku volju albanskih vlasti i albanske vlade da nastavi sa reformama na svom putu prema Europskoj uniji. Odlučili smo se za realističan pristup e, ovome procesu. E, status države kandidatkinje svakako vidimo kao važan korak na putu prema početku pregovora i nadamo se da će taj proces nastaviti biti vjerodostojan i realističan s obzirom da smatramo da je proces e, pristupanja e, vrlo važan i može govoriti o tome što je sve potrebno učiniti, osobito u smislu ispunjavanja uvjeta za otvaranje poglavlja 23 i 24. Ovaj proces svakako mora biti dinamičan i u tom smislu pozdravljamo osnivanje e, gospodarskog vijeća kao važan korak e, prema daljnjim pregovorima e, ove godine zbog procesa reformi u našem e, području vladavine prava i gospodarstva Albanija je napredovala za 40 mjesta na ljestvici e, koja govori o gospodarskom okruženju. Također kada je riječ o izgradnji same države proveli smo neke vrlo uspješne kampanje, odnosno operacije kojima se nastoji zaustaviti nezakonito e, trgovanje. E, također znamo da je energetski sektor jedan od ključnih važnih sektora koji je iznimno važan e, za proračun same Albanije. E, također e, nastojimo uvesti reda u području e, graditeljstva kada je riječ o ozakonjivanju gradnje. Dakle, to su one stvari koje nazivamo izgradnjom države jer one nisu vezane ni uz koju političku opciju. Za nas je također iznimno važna reforma pravosuđa i reforme vezane uz vladavinu prava koje svakako mogu poslužiti i za regionalnu integraciju jer one trebaju omogućiti zdravo tržišno natjecanje u čitavoj regiji. Sljedeća važna stvar je regionalna suradnja u proteklim mjesecima, ta suradnja je intenzivirana i sada je ključna riječ u Zapadnom Balkanu E, povezivanje jer mi još uvijek nismo prava regija niti u gospodarskom, niti u političkom, niti u sigurnosnom smislu. E, kriza u Ukrajini to je također pokazala jer države regije su na tu krizu reagirale na različite načine. E, gospodarski također nismo regija jer nismo dostatno povezani, a isto vrijedi i za sigurnosne aspekte projekte. Nastojimo u ovu regiju uvesti stoga nove veze. Nedavno je premijer Rama posjetio Srbiju i to je sasvim sigurni znak otvaranja novog poglavlja u odnosima između država u ovoj regiji, ne samo u, između Albanije i Srbije, već i e, za čitavu regiju. U tom smislu smatramo da proces proširenja Europske unije, osim tehničkih kriterija i mjerila za otvaranje poglavlja, treba promatrati i u tom regionalnom kontekstu. I posljednja stvar koju želim reći je berlinski proces, to je daljnji poticaj da Zapadni Balkan postane prava regija u sigurnosnom, političkom i gospodarskom smislu, no mislim da e, tom procesu trebamo dati više sadržaja kroz prave ekonomske projekte koji će imati regionalni značaj. Hvala. Äh, predsjedniče, e, poštovani kolege. E, u velikoj mjeri mogu e, potvrditi ono što je rekao ministar vanjskih poslova s našeg gledišta. Naime, u Albaniji se mogu vidjeti jasni napori prema reformama i prvi rezultati su već vidljivi. Mi podupiramo u tom smislu rad na tome svim srcem. Ono gdje vidimo određene probleme i dalje je pitanje suradnje između stranaka u parlamentu, znači ono što bi mogli nazvati političkom kulturom, znači između opozicije i stranke na vlasti i također još treba pronaći e, pravi način međusobne suradnje gdje će svako ispunjavati svoje zadaće, a za to postoji niz mogućnosti koje se u ovom trenutku raspravljaju. Put e, premijera nam na, u, u Srbiju je nešto što i jednu e, i s jedne i s druge strane podopiramo sporazumi koji su potpisani e, tijekom posjete premijera Rame pokazuju da E, jedna i druga strana imaju interese za međusobnu suradnju i također e, da je e, ovo da su ove razmjene mišljenja mogle, mogu predstavljati jedan dobar temelj za razvoj u budućnosti, razvoj suradnje u budućnosti. Dakle, put koji mi da Albanija ocjenjujemo pozitivnim i to upravo onako kao što je opisano u izvješću komisije. Međutim, znamo da također ostoji još niz stvari koje treba dalje obaviti u području pravosuđa, neovisnosti pravosuđa, borbe protiv korupcije i također za transparentnu upravu. Sve te zadaće podupiramo e, kako samo možemo, znači sa gledišta stranaka u parlamentu, ali od strane komisije, tako da se nadamo da ćemo uskoro e, pokrenuti i pregovore s Albanijom. Zahvaljujem. Thank you very much, Mr. Chairman. Zahvaljujem, eh, predsjedniče. MPs, eh, I will Evo dopustite samo eh, kratko tri glavne stvari za ovu zemlju, dakle za zemlju Bosne i Hercegovina. Prvo je situacija u zemlji u ovom trenutku u prema posljednjem izvješću o napretku i također uzimajući obzir da smo gotovo prije dva mjeseca održali izbore i da ćemo dobiti novu vladu što je brže moguće, u svakom slučaju brže nego posljednji put. Što se tiče prioriteta i vlade, svi e, dionici koji su sada u procesu sastavljanja koalicija na svim razinama državnoj entiteta i nižim razinama pozdravljaju novu inicijativu koja je došla, dakle ova EU inicijativa Brisela, Berlina i Londona, odnosno ovu inicijativu koja je zapravo ukorijenjena u proljeću ove godine i događanjima i inicijativama koje su se ovdje pojavljivale uključujući i zaključke vijeća iz travnja iz Luksemburga ove godine kada, kada je Bosna i Hercegovina dobila novi okviri i izglede za ono što treba činiti e, ne samo u ovom razdoblju do izbora, nego i nakon izbora. I današnja inicijativa koja je pred nama je nešto što pozdravljaju sve strane jer ide u smjeru izvješća o e, napretku e, i utvrđuje prioritete za novu vladu. Nadamo se da će vlada utvrditi naravno i to kako će, koja će biti politička i ekonomska platforma vlade, a ne samo tko će biti zadužen za što. I nadamo se eto da će se vlada usuglasiti oko tri prioriteta, dakle prva je vladavina prava, fokus na strukturirani dijalog e, i, e, i reforma pravosuđa, posebice borba protiv korupcije i organiziranog kriminaliteta. Drugo, znači e, sporazum za rast, odnosno ekonomsko upravljanje, nešto što je dakle već definirano u ovom procesu posljednjih pola godine, godinu i pola, znači koju će uključivati ne samo vladu, nego i poslovnu zajednicu i nevladine udruge uz punu potporu europskih institucija prisutnih u Bosni i Hercegovini. I treći stup e, ove reforme, reforma javne uprave, koja je nešto što je svakako dio e, komunikacije Vijeća za vanjske poslove i travnja koje sam sada spomenuo i gdje mislimo da je funkcionalnija država e, ono što je potrebno e, proizvesti reformom javne uprave. Upravo slučaj Sejdić Finči je nešto čime se treba pozabaviti u e, razumnom razdoblju, ali ne kao nešto što će blokirati vladavinu prava. Druga stvar je bavljenje regionalnom suradnjom. Dakle, mogu reći da iz e, moje perspektive regionalna suradnja ovih šest zemalja nije nikada bila u boljem stanju nego što je danas. Kada govorimo dakle o posljednjih 15, 20 ili koliko već e, e, godina, dobro svejedno koliko godina, ali regionalni moment pokrenut je u Solunu pod grčkim predsjedanjem, naročito kada smo imali sastanak ministara vanjskih poslova Zapadnog Balkana gdje je utvrđen novi pristup za zemlje Zapadnog Balkana e, u kojemu, evo precizno rečeno, e, regionalna e, suradnja je na putu da postane dakle posebice e, uspješna, a potaknuta berlinskim procesom, odnosno e, sastanaka ministara vanjskih poslova i gospodarstava i to je nešto što treba jačati u budućnosti. Mi koji sjedimo ovdje toliko puta smo se e, nalazili u nedavne u, proteklom razdoblju da evo zapravo poznajem gotovo sve jedinog <laughs> E, jedino s kojim se nisam uspio sastati, vjerojatno sam ja sam sa sobom. Ali nadam se da ćemo tako nastaviti. E, I posljednja stvar, doista pozdravljamo sljedeću posjetu e, Federike Mogherini i povjerenika Hana koje očekujemo za nekoliko dana u Sarajevu na znači slijedom ovih odluka ne samo parlamenta nego i drugih europskih tijela. Mi smatramo da će ovo stvoriti pravu priliku da e, bosanski politički vođe sjednu zajedno i da će to i nama e, u skladu sa novom e, inicijativom Europske unije, odnosno Brisela, Berlina, Londona ili europske inicijative. Hvala. E, zahvaljujem. Mislim da je odlična rasprava imati danas ovu e, Odlična ideja voditi danas ovu raspravu sa ministrom vanjskih poslova Zapadnog Balkana i raspravljati o zajedničkim e, izazovima ove regije. Ja sam izvjestitelj za Bosnu i Hercegovinu i ovdje imam neka specifična pitanja za gospodina Lagumđu. Prvo, pitanje u zemlji nakon izbora 12. kolovoza. Kako stojimo sa formiranjem vlade? Nadamo se da će e, vlada uskoro biti u stanju započeti s radom. Ministar vanjskih e, poslova upravo je rekao da će ovdje trebati, ovaj put trebati manje vremena nego prošli put, e, ali u svjetlu onoga što možemo pročitati u tisku, i u raznim e, pregovorima koji su u tijeku, volio bih znati gdje smo točno sada sa formiranjem nove vlade u ovom trenutku i također bih volio znati postoji li neka mogućnost e, pojave određenog konsenzusa o pitanju e, europskog puta Europe. Nadalje ono što je rekao ministar upravo o ovoj njemačkoj britanskoj inicijativi, bi li se ona mogla pretvoriti u europsku inicijativu? E, ja sam e, svakako shvatio e, i ovu određenu nejasnoću u zadnjoj izjavi ministra posla, vanjskih posla. Mislim da se Europa doista mora koordinirati po ovoj važnom pitanju i inicijativi, pa bih volio vidjeti europski konsenzus koji će podupriti sve zemlje članice komisije i parlament. Euh, euh, Tako mislim da ovakva vrsta ambiguiteta ne smije ostati i opstati po ovako važnom pitanju. Jer ako uspijemo se koordinirati, e, to e, bi jasno pokazalo da je zemlja ponovno na europskom putu, jer u ovom trenutku to se ne čini tako. To je prilično jasno. Zahvaljujem, ministre. Thank you very much, uh, Mr. Brock. I'm Zahvaljujem gospodine Brok na ovoj e, prilici da razmijenimo mišljenja sa kolegama sa Zapadnog Balkana i zastupnicima Europskog parlamenta. Tri stvari bih želio reći. Prvi je kontekst o kojemu govorimo. Znači, vi ste spomenuli Solun i mislim da je to veliki poticaj za sve nas da ovaj proces nije zaboravljen i da još uvijek slijedimo ove principe. Također e, imamo i nacionalni kontekst, e, dakle Makedonija je zemlja koja je e, potpisala sporazum o stabilizaciji i pridruživanju 2001. postala je 2005. zemlja kandidatkinja, dobila je prvu preporuku koja se ponavlja od onda da pokrene pre, pregovore 2009. Znači sada smo već šestu godinu u, u ovoj fazi gdje je lopta u rukama vijeća i komisije. Dobro, ovo je sve pozitivna poruka i e, treba to uzeti u obzir u političkom kontekstu Europske unije. Znači u sljedećih pet godina nećemo imati odluke o novim zemljama članicama, ali mislim da to održava i političke stvarnosti u zemljama članicama i potrebu za konsolidacijom i to ne treba smatrati nekim dramatičnim e, kontekstom iz perspektive e, zemalja Zapadnog Balkana, jer i mi trebamo učiniti svašta da dostignemo i uhvatimo korak gospodarski. Druga stvar, trenutno se fokusiramo na pristupni dijalog na visokoj razini definiran od komisije i mislim da smo tu u skladu sa svim drugim kandidatinjama iz regije, upravo s fokusom na pravosuđe, poglavlje 23 i 24, vladavina prava, transparentnost, mediji i medijsko oglašavanje, politički odnosi i politička kultura, unutarnji odnos između dionika i treća stvar su e, izborne preporuke OSC, a OSS-a i e, također posebno poglavlje koje se odnosi na dobre, dobrosusjedske odnose koje treba kodificirati u ovom kontekstu jer e, susjedske odnosti ne znače nužno da mi nemamo dobre odnose sa susjedima jer sa svim susjedima koji nisu u Europskoj mogu reći da su nam odnosi samo odlični. I sa dvije članice Europske unije rekao bih da što se tiče e, Bugarske imamo prilično dobar uzrak komunikacije i međusobne suradnje i mislim da, nas, da tim tragom možemo doći i do zaključaka. A dakle što se tiče ovog poglavlja o dobrosusjedskim odnosima, mislim da se to odnosi na Grčku, to ovo kodno ime koje se odnosi na dodatni uvjet za rješavanje problema s imenom zemlje koje moramo riješiti između naših dvije zemalja. Dakle, u ovom kontekstu također ne bih rekao da imamo loše odnose, jer e, e, odnosi između Grčke i Makedonije na praktičkoj razini su odlični i zapravo e, tvrtke koje, veliki broj tvrtki koje su listane na burzi u Makedoniji su u grčkim, grčkom vlasništvu, također uvoz izvoz funkcionira. Imamo mislim, jedan od dvoje makedonaca provodi e, godišnji u Grčkoj, dakle, evo to govori o razmjeni turističke i trgovinske, međutim politički kontekst je nešto drugi i mislim da će nam tu trebati i politička volja kako bismo nadišli ovaj izazov. I treća komponenta koja je povezana i sa prethodnima u odnosu dakle, na kontekst i prošlosti onoga što se radi trenutno u smislu reformi je gospodarstvo. Dakle, mi svi zapravo dobro kotiramo na u izvješću o lakoći poslovanja Svjetske banke, ali mislim da smo još uvijek dobro što se tiče masterških kriterija imamo određenih pomaka, mi smo treća najmanje zadužena zemlja i tako dalje, ali svejedno to ne odgovara stvarnostima cijele regije i odnosima s Europskom unijom, jer e, sve naše zemlje su manje od 50% BDP-a u odnosu na prosjek Europske unije, znači morat ćemo iskoristiti ovo razdoblje kako bismo u gospodarskom smislu uhvatili korak. E, rekao bih da je najvažnija e, trag koju treba sada slijediti je ponovno uvođenje vjerodostojnosti u ovaj proces sa angažmanom s obje strane i s očekivanjem konkretnih rezultata od e, zemalja kandidatkinja i potencijalnih kandidatkinja, što znači da bismo mogli očekivati pokretanje pregovora i imati razdoblje e, prilagodbe na ono što će Europska unija očekivati kada će se jednom moći ponovno donositi odluke o daljem proširenju. Zahvaljujem e, gospodine Brok e, i očekujem pitanja za danju raspravu. Hvala. Zahvaljujem. Predsjedniče, u ime kluba zastupnika Aldea uvjeravam naše goste, ministra vanjskih poslova, da je naš klub u svakom slučaju za proces proširenja i to se odnosi na sve e, države koje su ovdje zastupljene od strane vas ministra vanjskih poslova. U Europskom parlamentu mi nismo e, dopustili širenje bilo kakvih e, sumnji ili strahova o blokiranju procesa proširenja. Neće biti e, crvenog svjetla i zaustavljanja procesa proširenja. E, ministar vanjskih posla upravo je govorio o učinkovitim i uspješnim gospodarskim reformama, e, stopa nezaposlenosti pada, razina duga nije e, previsoka i to su dobre vijesti. Makedonija je na putu prema Europi, međutim svejedno tu postoji niz problema. Europska unija nije bila najučinkovitija u zatvaranju otvorenih stavaka, odnosno pitanja nije prihvatljivo da komisija za šest, već šestu godinu u redom za redom preporuča otvaranje pregovora, a da se to još nije dogodilo. Jer pitanje imena zemlje još nije riješeno. Mislim da bismo trebali ovdje biti ambiciozni u rješavanju ovog pitanja i i vjerujem da nova visoka predstavnica će imati veće ambicije u tom pogledu. Djelomično također bismo možda mogli e, riješiti ovo pitanje, a mislim da bismo to i trebali. Time što ćemo pokrenuti pregovore e, ne čekajući rješenje e, ovog pitanja imena zemlja mislim da bismo sa pregovorima ipak trebali krenuti. Makedonija ima određenih e, problema, mora reformirati svoje pravosuđe, poboljšati slobodu medija, poboljša, e, također provesti ohridski sporazum. Najveći problem je naravno obstrukcija u parlamentu i obje bi strane trebale uzeti u obzir da su odgovorne za budućnost e, svoje zemlje. Dakle, i vlada i opozicija trebali bi e, stati e, jedno s druge ponijeti dio odgovornosti za taj put. Tako funkcioniraju zemlje u Europi, europske zemlje i to bi trebalo učiniti i Makedonija. A zbog njihove neučinkovitosti zemlje sada u političkoj krizi. Zahvaljujem. Hvala lijepa. E, gospodine predsjedniče, dragi Helmar Brok, cijenjeni zastupnici, vrlo mi je drago što sam danas ovdje i zahvalan sam vam što ste me pozvali i prijatelje iz regije da razminimo mišljenje o Zapadnom Bakanu i procesu proširenja. Htio bih e, reći samo ukratko nekoliko stvari. Kao prvo, dopustite da započnem time što ću naglasiti da smo posljednjih godina svjedoci e, razvoja odnosa u regiji, jedne transformacije tih e, odnosa koja je mjerljiva i očita i to je očito i kad se vidi kako ovdje sjede ministri vanjskih pa-, poslova jedan pokraj drugoga. Dakle, vidi se jedna transformacija odnosa od neprijateljskih u mirne i dobre odnose i regija postaje stabilna regija. Postoji jedna interakcija između upravljanja i e, gospodarstva. Ono što pokušavam reći je te promjene su znakovi stabilnosti i jedne obećavajuće budućnosti, ali iskreno govoreći te izmjene, te promjene e, su bile moguće samo zahvaljujući e, potpori Europske unije i zahvaljujući e, procesu proširenja, financijskoj potpori i tehničkoj potpori. U tom smislu Europska unija e, ima zasluge za to što se poboljšala regionalna suradnja i e, što su se razriješila mnoga otvorena pitanja između zemalja i za, u tom smislu zahvaljujem Europskom parlamentu e, na njegovoj ulozi u tom procesu ali kako smo mi također i političari i predstavljamo svoje narode, dopustite mi da podijelim s vama da u regiji postoji jedno, jedan pogled da je cijela regija stavljena na neki način u izvjestan status quo. A to je najveća prijetnja koju, s kojom smo danas e, suočeni E, mi smo postigli veliki napredak i od velike nam je važnosti vaša podrška. Drugo što sam htio reći ima veze sa europskom agendom. Europska integracija ostaje prioritet za sve naše vlade, uključujući i kosovsku vladu. Mi smo vrlo ponosni što, je, e, što smo u proteklih sedam godina sagradili snažnu snažno demokratsko multietničko sekularno Kosovo. Imamo novu vladu, ja sam e, zadužen za pisanje programa vlade gdje ćemo imati pet e, prioriteta. Prvi je ekonomsko upravljanje, drugi je vladavina prava, treći je euroatlantska agenda, četvrto je reforma sektora obrazovanja što je vrlo važno i broj pet je zdravstvo, socijalna sigurnost i socijalna pravda. Mi smo vrlo ponosni što je 2014. za Kosovo bila jedna povijesna evropska godina jer smo uspjeli zaključiti pregovore između Kosova i Evropske unije e, o e, sporazumu o pridruživanju i suradnji. E, mi se nadamo da ćemo sljedeće godine potpisati taj ugovor, sporazum i početi sa njegovom implementacijom. To je prvi E, ugovorni odnos između Kosova i Europske unije. Ono gdje nam je potrebna podrška je e, putovanje bez viza. E, Kosovo je za sada jedan izolirani otok jer naši građani su jedini u regiji koji nemaju pravo putovati u Europsku uniju bez viza. Mi smo taj dijalog započeli i mi se i tu nam je potrebna jaka politička podrška od strane Europske unije, dakle od e, strane Europskog parlamenta kako bismo e, stekli pravo da bez vize putujemo u e, zemlje Schengena. Treće i posljednje što sam htio reći ima veze sa regionalnom političkom suradnjom i pomirenjem. Mislim da nema sumnje da je jedan od najvećih uspjeha europske vanjske politike u posljednjih 4-5 godina bio dijalog između Kosova i Srbije. U 2013. postigli smo jedan povijesni sporazum i mislim da je u to vrijeme predsjednik vlade Dačić e, e, odigrao e, i gospodin Vučić su odigrali vrlo E, važnu ulogu. Dopustite mi međutim da iskreno kažem e, to je bio, bio samo početak jednog povijesnog procesa, ali ne i njegov završetak. Ono što pokušavam reći je da potpuna normalizacija odnosa između Srbije i Kosova nije gotova stvar. Mi smatramo dijalog E, sa Srbijom e, jednim e, procesom gdje jedna i druga strana mogu biti na dobitku, a potrebno nam je strateško razmišljanje o tome kamo taj dijalog vodi. Pet ključnih koraka kako mi vidimo taj dijalog između Kosova i Srbije u sljedećim godinama. Kao prvo, potrebna nam je potpuna implementacija onoga što je već do sada e, dogovoreno e, dakle jedan proces implementacije kao drugo potrebna nam je e, razgradnja struktura države Srbije na teritoriju Kosova nadalje potpunu integraciju Srba na Kosovu četvrto potpuno potpunu integraciju Kosova u međunarodnim organizacijama uključujući i UN i kao peto međusobno priznavanje. E, to je pristup kako bi Kosovo i Srbija mogli imati potpuno normalne odnose. U tom smislu Evropska unija i promovira ideju e, da bismo pomoću dijaloga trebali postići jedan e, sporazum između naše dvije zemlje po mom mišljenju trebamo postići e, mirovni sporazum koji bi trebao uključiti e, sve vrste odnosa između naše dvije zemlje. Mi smo spremni e, krenuti dalje, imamo vrlo jasnu agendu, mislimo da ćemo sljedeći tjedan ćemo imati novu vladu, počet ćemo sa sljedećom fazom dijaloga. Hvala gospodine e, predsjedatelju. U ime mog kluba zastupnika želim izraziti dobrodošlicu svim ministrima. Sjedimo ovdje s desne strane. E, htjela bih e, najprije reći da mi je jučer bilo vrlo drago kad sam čula da su i povjereni Han i visoka predstavnica Mogherini rekli da se proces proširivanja nastavlja i da su sve evropske institucije e, iza toga, odnosno nastavljaju ga podupiruti. E, e, dakle, tu nema nekakvog obeshrabrujućeg efekta. Što se tiče Europskog parlamenta, mi, smo, mi vrlo snažno podržavamo taj proces. Dopustite mi da govorimo o Kosovu, jer sam izvjestiteljica za Kosovo. Htjela bih E, započeti s nečim što sam osjećala u posljednjih šest mjeseci da je bio problem u zemlji. Nakon izbora trebalo je jako dugo vremena da se formira vlada i drago mi je e, da će sljedeći tjedan biti izabran predsjednik parlamenta. Slučajno ću ja biti e, tada u Kosovu. Na Kosovu to će za mene biti vrlo zanimljivo. E, dopustite mi da vam kažem, gospodine ministre, po mom osjećaju prošli izbori su prošli vrlo dobro na Kosovu. i e, ja se nadam da će vlada e, realizirati izmjene koje narod želi. Dopustite da dodam jednu stvar, sada je zima, a energetska situacija u zemlji e, mora, e, mora se ozbiljno e, uzeti i energija mora biti i iz obnovljivih izvora, a ne samo iz ugljena borba protiv korupcije, vladavina prava, ali također i vođenje računa o svim manjinama. Rome e, i druge manjine, njima je potreban, potrebno poboljšanje e, statusa, također i LGBT osobe. Da, postoji neke, neki napreci, ali mora se učiniti više. E, dopustite sad da pređem na dijalog. Drago mi je da su sada ovdje ministri i Srbije i sa Kosova i drago mi je da se taj proces nastavlja jer je on vrlo važan za e, stabilizaciju regije. Također se nadam da će obje zemlje nastaviti sa e, primjenom onoga što je obećano u okviru postignutog sporazuma. To spomenim samo jednu stvar, nadam se da ću uskoro moći nazvati e, ljude na Kosovu sa pozivnim brojem e, Kosova, a ne više preko pozivnih brojeva e, drugih zemalja iz regije. To je samo jedna od promjena koje se moraju učiniti. E, pet prioriteta koje je ministar spomenuo, mogu reći da to podržava većina u ovom parlamentu i također nastojanje postigne normalizacija odnosno između Kosova i Srbije. Posljednja stvar koju ste spomenuli liberalizacija viznog e, režima. Moja kolegica Tanja Feon je bila nadležna za to. E, evo sad ću završiti. To je vrlo važna stvar kako bismo osigurali da građani Kosova e, mogu putovati u Europsku uniju i da ne budu jedini u regiji koji to ne mogu bez vize. Hvala lijepa. Ako govori budu trajali ovako dugo, onda će proći više vremena dok to postignemo. Riječ ima gospodin Igor Lukšić. Hvala lijepa. Gospodine predsjedniče, cijenjeni zastupnici, e, mi smo svjedoci posvećenosti i predanosti Europskog parlamenta po procesu proširenja uzdamo se da će vladavina prava Mogu ja? Sve sve zemlje naše regije, dakle to na korist e, sveukupnom gospodarskom razvoju e, Zapadnog Balkana. Nedavni posjet Crnoj Gori također e, je za nas poticaj da nastavimo našem putu i da on nam je daljnje smjernice kako bismo mogli ispuniti svoje zadaće iz europskog programa. Podsjetio bih vas da smo do sada privremeno zatvorili dva, a otvorili još deset poglavlja i aktivno radimo na otvaranju narednih poglavlja na temelju naših postignuća i rezultata. Svjesni smo izazova koji stoje pred nama i predani smo intenzivnim unutarnjim reformama kako bismo ostvarili e, opipljive rezultate u području e, reforme vlada, e, same vlade i reforme vladavine prava. U tom smislu prihvatili smo pojačani nadzor, pojačani monitoring. E, također u skladu sa novim izmjenama Ustava e, odabrane su e, dužnosnici na ključne, na ključna mjesta i nastavlja se sa reformama u području borbe protiv korupcije organiziranog kriminala. Očekujemo u narednim tjednima donošenja odgovarajućih zakonskih izmjena na kojima smo radili u bliskoj suradnji sa komisijom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 E, ponoćenom donošenju e, standarda vezano uz e, etičke kodekse. Također nije bilo novih slučajeva prijavljenih nadležnim tijelima, a vezano uz kršenje etičkih standarda u novinarstvu. Radi se na tome da se izrazdi etički kodeks za novinare. U području gospodarstva daljnji razvoj predpristupnog gospodarskog e, programa e, je ono što je sada u tijeku, već je e, to i provodi se u skladu sa zacrtanom dinamikom. Istodobno očekujemo snažniju gospodarsku potporu Europske unije našoj regiji, a osobito u smislu izgradnje nove infrastrukture koja bi omogućila bolju povezanost unutar regije i omogućila ukupni gospodarski rast. Tu postoji jasan interes ne samo zbog jačanja gospodarstva Zapadnog Balkana, nego i zbog toga da bi se smanjili migracijski pritisci. U potpunosti smo predani regionalnoj suradnji i e, nadamo se da će se raditi na daljnjoj uspostavi pomirbe e, i stabilnosti u regiji u tom smislu sudjelujemo i u regionalnim projektima borbe protiv e, korupcije organiziranog kriminala te infrastrukturnim projektima. Dopustite da posebno naglasim da otvaranjem u lipnju 2014. godine naših pregovora u području vanjske politike i suradnje e, ostajemo predani tome da u potpunosti uskladimo svoju politiku sa politikom Europske unije. Naglasio bih također i aktivnu ulogu parlamenta Crne Gore koji je postao E, aktivni sudionik procesa e, pristupanja. E, parlament je također u kontaktu sa čitavim nizom nedržavnih subjekata kao što su predstavnici akademije, nevladinog društva i tako dalje koji prate sveukupni tijek pregovora i ključni su za E, uspjeh pregovora. Hvala vam, a sada bih dao riječ predsjedniku parlamenta Crne Gore. Izvolite. Hvala lijepa Elmar, iznenadio si me. E, dragi kolege, u ime e, Crnogorskog parlamenta zadovoljstvo mi je sudjelovati u ovom sastanku. Naš parlament je primjer drugima, po mom mišljenju, u regiji. E, ja se nadam da ćemo skupa sa Europskim parlamentom popraviti sve naše e, e, funkcije i da ćemo popraviti demokratsku kontrolu u našem društvu kako bismo pridonijeli e, sigurnosti u regiji. A to je preduvjet za produktivne e, reforme. Ja sam već pet godina u parlamentu, e, u to vrijeme promijenio sam četiri zemlje i sustava. Dakle, svjedok sam toga da su još e, veliki nedostaci koje moramo savladati, ali e, po mom mišljenju najbolji znak e, u kojem stanju jedno društvo je upravo funkcioniranje parlamenta. Parlamenti su u stanju gurnuti naša društva unaprijed, ali na temelj toga je vladavina prava. Pravosuđe je e, temelj toga u svim zemljama, osobito u novim demokracijama. To je način kako možemo e, ojačati povjerenje u našu demokraciju i e, postići održivi rast i razvoj. kako bi sve naše aktivnosti bile učinkovitije i kako bi svi skupa više postigli. I zato je Europska unija svjetionik za našu regiju. Bez Europske unije mi smo poput brodova u oluji bez e, svjetionika. Bez Europske unije e, naša regija je bez orijentacije. E, naš učinak na vas je mnogo važniji nego što vi to možete i zamisliti, osobito za naše građane, za njihove nade, da je pred njima bolja budućnost e, uz više pravde, više, sigurnosti i veću sigurnost kad je riječ o e, suočavanju sa drugim silama. E, vi, gospodine predsjedniče odbora, ste, ja mislim, imate najdulju Eh, najdulje ste na toj funkciji u Europskom parlamentu. Eh, Crna Gora eh, vam je zahvalna na podršci koju ste do sada prožili. Gospodine predsjedniče, cijenjeni gosti, moj klub zastupnika ECR ostaje predan Zapadnom Balkanu i procesu proširenja kad zemlje budu spremne a do sada je to jedna uspješnica. Naravno pozdravljamo Srbiju i Albaniju kao zemlje kandidatkinje. E, e, nadam se da će im se pridružiti i Crna Gora i Makedonija. E, usprkos šest uzastopnih godina preporuka komisije Grčka i dalje spriječava otvaranje pregovora sa Makedonijom i to je jedina zemlja Crna Gora je jedina zemlja koja je provizorno otvorila i zatvor, e, otvorila poglavlja 23 i 24 i zatvorila neka poglavlja e, još postoje neke, neki problemi jedne polarizirane političke atmosfere i postoje problemi što se tiče neovisnosti pravosuđa i e, maltretiranja novinara međutim e, gospodarstvo je relativno stabilno nezaposlenost ostaje prilično visoka i postojale su neke demonstracije e, u vezi sa gospodarskom situacijom crnogora e, se već bavi nekim slučajevima džihadista koji su se pridružili Eh, ISIS-u. Eh, niti jedan od ministara do sada nije spomenuo taj problem eh, na Balkanu. Crna Gora skupa sa Albanijom se potpuno uskladila sa politikom Europske unije u vezi sa krizom u Ukrajini pozdravljamo imenovanje e, javnog tužitelja Crne Gore e, i njegovu buduću ulogu u borbi protiv korupcije. valja priznati e, doprinos Crne Gore, stabilizaciji regije, u svakom slučaju Crna Gora je izvor dobrih vijesti i potvrda one izreke da je malo lijepo. Hvala lijepa. Hvala gospodine predsjedniče. Poznato je da je vlada Republike Srbije postavila Hvala gospodine predsjedniče. Vlada Republike Srbije postavila je članstvo u Europskoj uniji kao naš vanjsko-politički i strateški prioritet. I u tom smislu ove godine postigli smo povijesni napredak i pokrenuli pregovore za članstvom u Europskoj uniji. To je za Srbiju povijesni napredak i očekujemo također da znači, će u novom sazivu parlamenta, e, Europskog parlamenta tema proširenja biti visoko na agendi članica Europske unije. Um, ovo je doprinjelo e, općem e, poboljšanju suradnje zemalja Zapadnog Balkana. Upravo je europska perspektiva pomogla rješavanju otvorenih pitanja u regiji dijalogom, a europska perspektiva je i ključni pak, faktor koji je doprinio uspjehu dijaloga Beograda i Prištine, čime se pokazala i motivacijska snaga koju Europska unija ima za Zapadni Balkan. Također moram reći da je Europska unija najpopularnija u Europi upravo u području Zapadnog Balkana. Vjerojatno je na Zapadnom Balkanu mnogo popularnija nego u nekim samim članicama Europske unije. To je doduše možda i logično s jedne strane. Pa očekujem da e, proširenje Europske unije odigra važnu ulogu kao faktor e, e, za pristupanje i Bosne i Hercegovine. U svakom slučaju mi od Europske unije ne očekujemo da nam popusti u smislu kriterija za članstvo nego e, smatramo da na putu prema Europskoj uniji svako treba napredovati prema vlastitim zaslugama, a ne e, uz diktiranje tempa. Srbija će odlučno nastaviti proces reforme i ispuniti sve ciljeve u procesu europskih integracija. Naš prioritet u tom smislu su jačanje vladavine prava i pravne države. E, mi ćemo nastaviti voditi aktivnu i konstruktivnu politiku regionalne suradnje, a to je potvrdila i e, konferencija održana nedavno u Beogradu ministara vanjskih poslova o ekonomskom upravljanju i povezanosti gdje je usvojena i izjava koja je potvrdila da regionalna suradnja i gospodarska stabilnost su zajedničko sredstvo za postizanje europskih normi i ispunjavanje kriterija za članstvo u Europskoj uniji. E, završen je e, pregled e, screening za 21 poglavlje, za 10 poglavlja pregovori su u toku i očekujemo njihovo završavanje u prvoj polovici sljedeće godine. Nama je važno održati dinamiku procesa pregovora s Europskom unijom, otvaranje jednog od 35 poglavlja, Dosadašnji analitički pregledi svakako pokazuju da posjedujemo odgovarajuće administrativne kapacitete i da smo spremni kratkoročno usvojiti i implementirati pravnu stečevinu Europske unije. Svjesni smo i da europske institucije očekuju još veći angažman Srbije u e, provedbi reformi vladavine prava, javne uprave, slobode medija i izražavanja, kao i u rješavanju problema proračunskog deficita i poticanja razvoja privatnog sektora. U razdoblju do pristupanja Srbija će nastaviti usklađivati svoju vanjsku politiku sa stavovima Europske unije u skladu sa člankom 10. sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Srbija se priprema 1. siječnja sljedeće godine preuzeti vrlo važnu međunarodnu obvezu, a to je predsjedanje Organizacijom za europsku sigurnost i suradnju. I to je vjerojatno za sada naš najkompleksniji multilateralni angažman. E, mi smo odlučni u tome da u predsjedavanju OSS-om e, budemo nepristrani predsjedavatelj posebice i naročito u pitanju Ukrajine koje će dominirati dnevnim redom. Stoga podupiramo e, rad dosadašnjeg predsjedatelja Švicarske u kontekstu rješavanja kriza i namjeravamo nastaviti sa započetim aktivnostima i tijekom našeg predsjedanja. Podsjećam e, da će e, trostruko predsjedništvo OSS-a sljedeće godine biti Švicarska, pred prethodni predsjedavatelj Švicarske, nadamo se, e, naravno Srbija i Njemačka, naravno e, nadamo se ako e, kad bude donese odluka, donesena odluka u Bazelu o sljedećem predsjedatelju. Mi ćemo i dalje raditi na implementaciji dosadašnjih dogovora, a s ciljem dobrobiti svih žitelja Kosova i Metohije. Znam da je svrha ovih sastanaka da svako kaže najljepše o samom sebi, e, pa bih e, svakako mogao još mnogo što šta i na dugačko o tome govoriti. E, ali navikli smo međutim da u ovom formatu obilazimo razne svjetske i europske institucije i također navikli smo se i viđati gotovo svaki tjedan sada. Međutim, Moramo biti svjesni nekih realiteta e, koji nas okružuju i moramo o tome otvoreno i govoriti. Stoga želim reći da je teško raditi na miru i stabilnosti, a vrlo je lako i brzo uništiti ono što je do sada postignuto i izgrađeno. Pa molim sve sudionike u političkim procesima, uključujući nas sa Zapadnog Balkana, izaslanike E, i zastupnike Europskog parlamenta kada govore o našim zemljama da imaju te činjenice u vidu. Kažem to zato što je prije par dana Europski parlament raspravljao o Srbiji o šešelju posebice. Europski parlament naravno ima pravo raspravljati o čemu god želi, ali mora uvijek krenuti od činjenice da Srbija nije imala nikakvog udjela u puštanju Šešelja na slobodu, da Haški sud nas o, o tome uopće nije ni obavijestio te da mu nije postavio nikakve uvjete za razliku od drugih puštenih optuženika, da proces protiv njega traje 11 godina, mnogo dulje nego nekim za, nacističkim zapovjednicima iz drugog svjetskog rata. Mislim, je li to moguće? Tužiteljstvo Haškog suda nije se žalilo na tu odluku sad dok je bio u Hagu, a sada se žale kad je i kad je u Beogradu. Znači, e, vlada Srbije smatra, odnosno ja sam osobno više puta rekao da je Šešelj pitanje prošlosti, da njegova politika nema apsolutno nikakvu potporu u Srbiji i ne znam e, odakle potiču komentari da se o tome vlada Srbije nikada nije izjasnila. Ali svejedno svi morate biti svjesni da se Šešelja ne može kazneno goniti ni za koje drugo kazneno djelo dok e, je on kazneno gonjen pred Haškim tribunalom. A cilj njegove puštenja na slobodu je izazivanje političkih nemira nestabilnosti u Srbiji i zato je rezolucija Europskog parlamenta u dijelu naše javnosti prateća rasprava protumačena u Srbiji na jedan razočaravajući način s neshvaćanjem te situacije. Naime, Srbija se promijenila. Srbija danas nije isto ono što je bila kad je Šešer otišao u Hag. I uostalom do prije tri godine ovakav e, sastanak na kojem e, mi ovdje svi sjedimo zajedno ne bi bio moguć sve dok nije formirana nova e, vlada 2012. Mislim, hođe ja ne bismo sjedli ovako jedan do drugoga. Ja sam 40 puta razgovarao s Tačim dok nismo došli do sporazuma iz Brisela. Dakle, molim vas, shvatite, mi ovo ne radimo zbog Europske unije, nego zbog Srbije. Nama Europska unija nije cilj, nego put za stvaranje društva sa europskim vrijednostima. U skladu s time sve probleme moramo rješavati bilateralno i ne vidim zašto Hrvatska i Srbija ne bi mogla o tome razgovarati bilateralno. I žao mi je upravo što je moj posjet Hrvatskoj koji je e, dogovoren na dan kada je pušten Šešelj odgođen e, na, a na vaš zahtjev. Također imao bih e, ja sve što za reći o tome, kao što sam rekao u hrvatskom tisku, na primjer u večernjem e, listu možete pročitati što sam rekao Šešilju. Stoga mislim da napore koje je Srbija postigla i uložila i ono što je postigla treba biti sagledano u sljedećem svjetlu. Naime, ne možemo se uvijek e, vraćati e, na jedan odnos prema Srbiji koji je prevodavao e, tijekom prošlih 20 godina. Naime, ovakvi uzrci više ne vrijede u ovoj situaciji, jer situacija je sada drugačija. Ja bih e, danas trebao objasniti zašto danas kada ste govorili o Kosovu niko nije govorio o potrebi formiranja suda za ratne zločine koji su postali međunarodni faktor. Mislim, ni vaši izvjestitelji nisu o tome govorili. Dakle, moram reći da i to naše e, građane muči. Ja nisam govorio o tome da je Haški sud pustio na slobodu i neke e, hrvatske, muslimanske i druge zapovjednike. Nisam e, niti govorio o kampanji protiv Čirilice koja se vodi u Hrvatskoj. Zato što postoje bilateralni okviri za rješavanje takvih pitanja. I ja se slažem da Šešeljevu politiku treba osuditi, ali ne da treba Srbiju osuditi. Jer Srbija je osudila tu politiku i pobjedila na izborima je pobjedila jedna sasvim drugačija politika od Šešeljeve. Ispričavam se što sam govorio dulje nego što mi je dopušteno bilo vremenom, ali obzirom da ste i bez nas govorili dulje, pa evo hvala vam na tome što ste i meni dopustili ovo dodatno e, vrijeme. Hvala lijepa. Želim samo nekoliko komentara reći, a potom ću riječ dati e, jer kolega McAllister je danas u Washingtonu i ne može sudjelovati na ovom sastanku. Želim reći da e, mi gledamo na razvoj događaja u Srbiji kao na pozitivan postupno se radi o postupnoj implementaciji e, sporazuma o pridruživanju suradnji e, svjedoci smo jedne, političke volje da se e, provode reforme i da se ispune uvjeti u okviru procesa pristupanja. Svjesni smo koliko je to teško, koliko je teško promijeniti sustav, bez obzira radili se o pravosuđu, javnoj upravi, e, mirovinskom sustavu i svim problemima koje to sa sobom donosi u javnosti, ali imam dojam nakon razgovora sa predsjednikom vlade i ministrom vanjskih poslova da tu postoji jasna politička volja da se nastavi sa tim procesima kao i sa borbom protiv korupcije. Siguran sam da će Srbija na konstruktivan način slijediti poziv Europske komisije da e, nastavi na radu na tim mehanizmima koraci koji su e, postignuti u odnosima između Srbije i Kosova, ja imam osjećaj da obje strane pokušavaju e, u okviru onoga što je moguće napredovati u tom procesu i čini se da to neće biti problem koji i da to neće zaustavljati njihov proces pristupanja Europskoj uniji. Vjerujem da Srbija e, ima tradicionalno dobre odnose sa Rusijom i pri, dakle da ima osobitu šansu e, na funkciji predsjedatelja OSS-a odigrati konstruktivnu ulogu u dijalogu sa Rusijom. Naravno, mi znamo da u Srbiji još postoji e, veliki broj problema koje treba riješiti, ali imam dojam da postoji spremnost da ih se rješava, o čemu se naravno vode burne rasprave i što se tiče nošenja s prošlošću. E, bivši kancelar Njemačke Konrad Adeno je jednom rekao povijest je povijest služi tome da se iz nje izvuku pouke kako bi budućnost bila bolja. Ja vjerujem da je to dobar savjet e, kojega se svi možemo pridržavati, ne samo e, zemlje Zapadnog Balkana. Hvala vam lijepa što ste sudjelovali u ovoj raspravi, a sada riječ ima gospodin Plenković. Izvolite. Hvala vam lijepo, potpredsjedniče Brok, hvala vam ministri, podupirem ambicije svih vaših zemalja da se pridružite Europskoj uniji i pozdravljam osobito napreda koje je ostvarila Crna Gora. Bio bih uvelike zadovoljan kad bismo napokon mogli otvoriti pregovore i sa eh, Makedonijom. Osobito pozdravljam E, novu klimu u parlamentu Makedonije i Albanije koji da, sada mnogo više surađuju u, ovom postupku pridruživanja i to će sasvim sigurno pomoći u provedbi tog e, procesa. Pozdravljamo osnivanje nove vlade u Bosni i Hercegovini. Sada su konstitutivni narodi na, na e, legitiman način zastupljeni i to svakako pozdravljamo i pružit ćemo vam vašu potporu u potpisivanju sporazuma o pridruživanju. Kad je reč o onome što je rekao gospodin Dačić vezano uz osudu Europskog parlamenta E, optuženog za ratne zločine Šešelja. Jučer smo vidjeli da je glavni tužitelj Haškoga suda zatražio da se odluka promijeni i da se Šešelj vrati u pritvor Haškoga suda. Gospodine ministre, rekli ste da je Europska unija vrlo popularna u Srbiji. Ja se nadam da su i europske vrijednosti popularne u Srbiji. javna ratno-huškačka e, retorika koju Šešelj primjenjuje od kada se vratio u Srbiju je e, toliko neprihvatljiva e, da zahtjeva reakciju Srbije, a takvu jasnu izjavu iz Srbije nismo dobili i to je glavna poruka Europskog parlamenta. Ako želite biti E, vjerodostojan kandidat i napredovati u svom pristupanju Europskoj uniji, a proces pristupanja e, se e, tiče vjerodostojnosti, ne možete se oglušiti na takve izjave. Dakle, po mom mišljenju Šešelj je pušten greškom Haškoga suda i tu ne možete prešutjeti takvo stanje. Hvala. Hvala vam, gospodine predsjedniče. Spomenuli ste Solunski sporazum koji podupiremo i francusku inicijativu ministra vanjskih poslova koji podsjećaju da je srpsko pristupanje Europskoj uniji ključan cilj za stabilizaciju u ovoj regiji. Iako znamo da imamo petogodišnji moratorij na daljnje proširenje Europske unije koji je uveden zbog tehničkih razloga, mi i dalje želimo nastaviti s pregovorima sa državama Zapadnog Balkana i želimo da se ti pregovori i provedu na kraju dugog procesa pristupanja e, želimo naravno učiti iz iskustava iz prošlosti, želimo odrediti jasne prioritete, postoje mehanizmi za suradnju situacija kakvu sada imamo nije zadovoljavajuća i dalje postoje zemlje koje nastoje dostići europske standarde imamo i niz zemalja koje žele iskoristiti europske institucije i europsku solidarnost pravosudni sustav i vladavina prava osnovni su preduvjeti i zato i postoje vrlo jasni kriteriji u tim područjima i to je svakako dobro. Stoga moramo osigurati da pregovori o dva ključna poglavlja e, budu u zadovoljavajućoj fazi prije nego što možemo otvoriti pregovore po drugim poglavljima. E, dakle, važno je poštivati prioritete koje smo odredili i pobrinuti se da se pregovori provode u e, ozračju pozitivne suradnje i sklada. Hvala. Hvala vam lijepo gospodine predsjedavajući. Prije svega e, i ja bih htjela pozdraviti naše goste i pružiti vam svu potporu u e, vašem e, procesu pridruživanja. Drago mi je vidjeti političku volju koju ste ovdje izrazili. Tri bih komentara htjela iznijeti. Ne želim sada dodatno uzburkati stvari, no htjela bih e, tri komentara iznijeti vezano na sve vaše zemlje. Prije svega veliki problem je problem korupcije, no ono što je još e, veći problem jest e, pitanje slobode medija, odnosno gospodarski i e, politički pritisak na medije, napadi na medije, istrage protiv e, novinara, to nije obilježje suvremenog društva. Mislim da morate učiniti nešto više kako biste ostvarili neovisno novinarstvo morate e, osigurati odgovarajuće ozračje jer ako su novinari pod pritiskom to nije dobro za pluralističko društvo. Jutro sam se susrela s nekim aktivistima iz država E, Zapadnog Balkana, to su e, oni koji se zalažu za prava LGTB zajednice. E, homofobija je vrlo jasno izražena u, na Zapadnom Balkanu, sve više i više izvješća o napadima na pripadnike manjinskih skupina, uključujući i pripadnike LGTB zajednice. To je nešto na što svi moramo voditi, o čemu svi moramo voditi računa, ne samo na Zapadnom Balkanu, nego i šire u svijetu. Hvala vam lijepo, predsjedavajući. Grčka je oduvijek snažno podržavala politiku proširenja Europske unije na zapadni Balkan. E, tijekom našeg predsjedanja velik smo naglasak stavili na europsku perspektivu država Zapadnog Balkana i aktivno smo promicali proširenje Europske unije. Taj je cilj uvelike povezan sa provedbom nacionalnih reformi u državama kandidatkinjama u skladu sa uvjetima određenim u procesu stabilizacije i pridruživanja u skladu s kopenhaškim kriterijima e, te u skladu sa uvjetima dobrosusjedske politike te borbe protiv nacionalizma. Podupiremo naglasak koji se u ovom procesu stavlja prije svega na temeljne uvjete, to su politički, gospodarski kriteriji, provedba javnih reformi, zatim dobrosusjedski odnosi i također i svi uvjeti sadrženi u procesu stabilizacije i pridruživanja dijelimo i procjenu komisije e, vezano uz stanje u državama proširenja. Što se tiče e, bivše Jugoslavenske republike Makedonije, mislim da Europska unija šalje mišovite poruke Skopju. Moramo e, postići situaciju u kojoj pitanje imena neće biti iskorišteno kao isprika za nedostatnu provedbu reformi. E, nadalje, nadam se da će se postupak proširenja nastaviti pod uvjetom da se svi uvjeti Europske unije eh, zadovolje, uključujući uspostavu dobrosusjedskih odnosa. Hvala. Hvala. Sve pregovore, znam da je teško, nekad će biti malo lakše, nekad će biti puno teže, ali ne bi voljela da netko odustane, jer stabilna regija, pogotovo Zapadnog Balkana, je stabilna Europska unija dakle podržavam jedino što bi primijetila kod gospodina dačića da mu arogancija u ovom parlamentu ne prolazi. dakle arogantno govoriti da smo tražili da se, srbija poistovjeti sa onim što je šešelj mi nismo to tražili mi smo jednostavno tražili da se predsjedništvo srbije ogradi od šešelja pošto znamo što je bilo na balkanu znamo što se događalo isto tako znamo da je gospodin dačić bio najbliži suradnik šešelja U to nam je bilo draže da dobijemo tu ogradu da se jednostavno ograde od one politike i od onoga govora koje, koji je šešelj govorio dakle ništa drugo ni više ni manje nego samo da se vlada ogradi od šešelja hvala lijepo. Uh, Hvala vam gospodine predsjedniče. Na odboru za vanjske poslove Luksemburga mi također blisko pratimo napore koje mm, ulažu države Zapadnog Balkana kao i u drugim zemljama Europske unije. Zahvaljujem ministrima koji su danas ovdje i zahvaljujem e, našim predstavnicima koji su pripremili ovo izvješće koje je vrlo korisno za našu raspravu. Dopustite da citiram jednu rečenicu iz radnog dokumenta. Po meni je ta rečenica iznimno važna. Ovdje stoji E, izazovi koji stoje pred pojedinim zemljama koji su do sada e, blokirali napredak e, pregovora moraju se riješiti. Dakle, to je ono što je doista važno. Važno je navesti koji su to izazovi konkretno i onda ih vrlo konkretno rješavati i potom da možemo izmjeriti koliko smo bili uspješni u nastojanjima Europske unije da se riješe te prepreke i koliko su pojedine države države bile uspješne u rješavanju prepreka. Mislim da je to ono što moramo učiniti u narednih pet godina ako ne želimo izgubiti vrijeme i naravno želim e, državama Zapadnog Balkana sve najbolje u provedbi njihovih reformi i ne smiju e, prestati raditi na pomirenju, ne samo pomirenju između njihovih zemalja, već i pomirenju unutar etničkih skupi, e, između etničkih skupina unutar svojih zemalja e, Hvala vam lijepo. Predstavnik eh, liberalnog kluba zastupnika, izvolite. Hvala vam, bit ću kratak, poštovani kolege, poštovani ministri, dobrodošli u Europski parlament. Moje pitanje odnosi se na Srbiju. Sredinom listopada Srbija je potpisala nekoliko sporazuma i protokola s Rusijom tijekom posjeta predsjednika Putina s e, Beogradu. Jedan je bio o vojnoj i tehničkoj suradnji, a drugoj o međusobnoj zaštiti povjerljivih podataka. Srbija je obećala da neće primijeniti sankcije kakve primjenjuje Europska unija protiv Rusije, a mi istodobno otvoreno razgovaramo sa Srbijom o njezinom pristupanju. Nakon onoga što je e, učinio predsjednik Putin, odnosno izjavio prekjučer, zanima me jeste li spremni nametnuti Rusiji e, sankcije kakve nameće Europska unija. Hvala. Hvala vam predsjedniče, ja bih htio izraziti snažnu švedsku potporu proširenju Europske unije. Dobro je poznato da se mi tradicionalno zalažemo za proširenje, no također bih htio naglasiti važnost mogućnosti koje stoje pred budućim državama članicama, naime e, postoji velika mogućnost ostvarenja razvoja u državama koje se trude ostvariti bolju budućnost. Što se tiče Švedske, mi bismo e, rado pružili ruku i pomogli i mislimo da postoje brojne mogućnosti koje možemo iskoristiti za suradnju sa državama koje se razvijaju i nastoje se približiti zapadnoeuropskom E, načinu e, rada. Mislimo da tu postoje mnoga zajedničke vrijednosti poput ljudskih prava, demokracije, ravnopravnosti, poštovanja pripadnika LGTB zajednice, nediskriminacije. Mi smo vam spremni pružiti potporu u vašem radu, kao što sam rekao, snažno podupiramo proširenje Europske unije i nadamo se da ćemo u budućnosti moći izraziti dobrodošlicu većem broju zemalja e, u Europsku uniju. Kad budete spremni i kad e, zadovoljite odgovarajuće standarde, trebate pristupiti Europskoj uniji. To je stav koji švedski parlament snažno podupire. Hvala. Zahvaljujem. Kada pogledamo pa, izvješće o napretku o Zapadnom Balkanu, e, zapravo vidimo da uz svaku zemlju stoji e, u članku 23 e, situacija sa manjinama, posebice Romima, Egipćanima i Jaškalima. I zapravo se tu vidi da Romi žive u vrlo lošem stanju što se tiče pristupa obrazovanju, E, zdravstvenom sustavu, socijalnim sustavima i stanovanju. Stoga želim pitati ako postoji prilika, dakle da gospoda vanjski e, ministra, vanjskih poslova još jednom e, kažu nešto o tome i kažu također koje mjere poduzimaju njihove mjere za poboljšanje situacije. I dopustite još jednu primjedbu tajništvu AFETA. Hvala na Um, materijalima za pripremu ove sjednice, ali kada sada pogledam ovaj radni dokument o izazovima i izgledima za Zapadni Balkan, situacija uh, Roma samo se jednom spominje uz ime jedne zemlje, a ja bih uh, molila onda da se ovaj problem adekvatno prikazuje u buduće. Hvala. not here anymore. Then I asked, uh, Onda bih sada dao riječ gospođi Vabek. Hvala gospodine predsjedatelju. Doista e, mi je drago vidjeti šest ministra vanjskih poslova koji tu sjede skupa nakon krvavog rata u bivšoj Jugoslaviji kojeg se još vrlo dobro sjećam. Ovaj zajednički put prema Europskoj uniji e, je možda u opasnosti jer Rusija sad pokazuje nove geostrateške interese koji su vrlo jasno formulirani jer je, jer je na Vijeću sigurnosti UN-a treba biti ponovo produžen mandat e, Eufora i e, Vitali Čurkin je e, objasnio da je Rusija protiv bilo kakvih međunarodnih trupa u Bosni jer E, je time integracija zemlje u Europsku uniju i NATO se time ubrzava. Moje pitanje je da li se tu mi sad trebamo pripremiti na nešto što još uopće ne možemo vidjeti ili ne želimo vidjeti. Tu mislim na opasnost da Republika Srpska bi mogla držati referendum i objaviti svoju neovisnost kao što smo to vidjeli u e, e Pridnjestovju, Abhaziji i drugim e, regijama bivšeg svjetskog saveza. Hvala. Ministar vanjskih poslova Albanije u ovom trenutku nije u prostoriji, pa možda bih kasnije mogao uzeti riječ. Gospodin Atsubalis. gospodin Nemet. Hvala Elmare što ste mi dali riječ. Čestitam svima, poštovani kolege, u ime Mađarskog parlamenta izražavam vam i svoju zahvalnost na onome što ste rekli nakon što smo se već sreli e, s vama ovdje u odboru za vanjske poslove. Zadovoljstvo mi je što smo se opet uspjeli sresti. Zahvaljujemo gospodinu Broku što je organizirao ovaj sastanak kako bismo se vidjeli i sa kolegama iz parlamenta, ali i sa vama ministrima vanjskih poslova. Mislim da je ovaj izvještaj točan u Mađarskoj uvelike pozdravljamo pitanja vezana uz povijesne nacionalne manjine u toj regiji. Eh, u tom smislu bih spomenuo eh, proces eh, pomirenja između Mađarske i Srbije i zahvaljujem gospodinu Dačiću i gospodinu Vučiću te gospodinu Nikoliću na tome. Što se tiče Šešeljevog slučaja, mislim da to doista zahtijeva temeljitu analizu kako je uopće moguće da se on vratio u Srbiju. Um, što se tiče Zapadnog Balkana, treba uvijek e, imati na umu da stanje na Zapadnom Balkanu može postati gore. Gospođa Bek je upravo spomenula da Rusija, ruska vanjska politika nastoji promijeniti stajalište prema Bosni i Hercegovini i oni su snažno prisutni osobnito u energetskom sektoru u posljednjih deset godina. Ne treba zaboraviti niti za opasnost od moguće pojave radikalnog islama u zapadnom Balkanu. Dakle, treba doista o svemu tome voditi računa. Gospodin Juncker je prije nekoliko tjedana rekao, a mi smo to svi zapamtili, da u sljedećih pet godina neće biti proširenja. E, to me podsjeća na poljsku ministricu vanjskih poslova Hanu Suhovsku koja je rekla da mi u srednje europskim zemljama Imamo to iskustvo da nam Europska unija kaže da moramo čekati pet godina. Nadam se da ovih pet godina neće biti takvih pet godina s kakvima mi imamo iskustva u srednjoj Europi. zato pozivam komisiju, e, novu komisiju u Europskoj uniji kao i vijeće e, da uputi više pozitivnih poruka državama e, zapadnog Balkana. sada je blizu 50. obljednica prvih demokratskih izbora u Mađarskoj i to je za nas osobito važno, odnosno oprostite, E, u svakom slučaju postavio bih i jedno pitanje. Je li Europska unija spremna na proširenje, jesmo li spremni pozvati ovih šest zemalja, je li e, zapadna e, Zapadni Balkan dio problema ili dio rješenja gospodarskih problema Europske unije. Moramo biti E, spremni i politički i gospodarski za države Zapadnog Balkana. Hvala. Hvala vam lijepo, e, gospodine predsjedniče. Eh, hvala, drago mi je vidjeti ministre vanjskih poslova. Rado bih vas nazvao veličanstvenom sedmicom, ali samo vas je šest eh, ovdje. Nekoliko napomena vezano uz proširenje. Proširenje se ne može nastaviti bez međusobnog povjerenja i međusobne potpore. Moramo E, postići povjerenje ljudi u regiji, ali i u Europskoj uniji u pogledu tog procesa. Moramo pronaći rješenja za vlastite dugoročne probleme i na pozitivan način prikazati politiku proširenja. Ako u tome ne uspijemo, za pet godina bit ćemo na istom mjestu na kojem se nalazimo i sada. Nekoliko je pozitivnih stvari napravljeno u proteklim godinama Crna Gora i Srbija počeli su pregovore, e, druge države su dobile status e, države kandidatkinje, no jednako tako stanje u Makedoniji se pogoršalo i vidljiva je frustracija unutar te e, države. Mislim da to treba također rješavati na europskoj razini. U Bosni i Hercegovini također smo vidjeli da je došlo do e, nazadovanja i moramo tu zemlju također vratiti na europski put. U tom smislu postoje neke korisne inicijative odnosi između Srbije, Kosova i Albanije moraju se poboljšati, to je ključno za nastavak dinamičnog procesa u ovoj regiji. Također smo vidjeli bojkotiranje parlamenta u Makedoniji i Albaniji, to je doista vrlo uznemirujuća praksa. Također se ovdje postavlja i pitanje usklađivanja tih e, zemalja sa zajedničkom vanjskom i sigurnosnom politikom i bilo bi dobro čuti od ministara na koji način možemo riješiti taj problem. Hvala. Uh, um, Dopustite dvije stvari. Really enjoyable to see and hear the progress. Uh, Doista je e, danas e, bilo zadovoljstvo čuti o napretku koji su postigle države Zapadnog Balkana posljednjih godina i posebice ako to sagledate u e, proteklom e, desetljeću. Ali s druge strane e, čuju se neki tonovi koji nisu korisni. Pa priznajmo neke osobe e, e u našim e, okruženjima su osobe s kojima se ne bi e, trebali baviti. Mislim, Šešelj je, je čovjek kakvih imamo u svim našim povijestima u našim državama. Zato bismo trebali se sjetiti da smo i mi u našim povijestima imali svoje šešelje. A što se tiče pogleda na povijesne događaje i povijest, e, je uvijek različito kada to susjedi, susjedne države gledaju istu povijest. E, to je naročito jasno i naravno jasno, ali ne bismo trebali niti nikoga, e, nijedan narod tjerati da prihvatimo naše viđenje povijesti. Možda ćemo tek nakon nekoliko generacija moći postići E, takvu sličnost pogleda na našu zajedničku povijest. Ne možda istu, ali sličan pogled, ali ne možemo prisiljavati nekoga u 20 godina ili u nekom razdoblju. E, ne možemo prihvatiti e, nijednog susjeda da prihvati naše viđenje povijesti. Pa samo želim to e, još jednom naglasiti, to nikad ne dovodi do dobrih rezultata, nego se trebamo baviti našom zajedničkom budućnošću, a ne našim djelomično groznim prošlostima. Hvala. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, καταρχάς συμφωνούμε όλοι ότι η ευρωπαϊκή προοπτική Zahvaljujem. E, evo za početak mislim da se svi slažemo da davanje europske perspektive zemljama Zapadnog Balkana je e, put koji treba slijediti iz kojeg nema povratka. I ako pogledamo što se događalo tijekom e, posljednjih dekada ovim pogođenim područjima, vidite da nema povratka i kao izvjestitelj za Crnogoru želim zatražiti od predsjednika Crne Gore da kažu koje su inicijative poduzete što se tiče zakonskog okvira za financiranje stranaka i stvaranje neovisnih tijela u borbi protiv korupcije. Dakle, zaključno želim e, reći e, ministru e, bivše Jugoslavijske republike Makedonije da postoje možda napredak u odnosima dvije države, ali što se tiče imena treba pronaći rješenje i to treba biti temeljem zajedničke logike i povijesnih realnosti u objema zemljama. Gospođa Intatero. Zahvaljujem. E, pozdravljam prisutnost ministara vanjskih e, poslova e, zemalja Zapadnog Balkana na sastanku. Rumunjska podupire pristup Rumunjske, odnosno Rumunjska podupire pristup svih zemalja u Europsku uniju koja, e, koje poštuju pristupne kriterije. I to je ključni e, element koji utvrđuje brzinu pristupa za svaku zemlju kandidatkinju. Što se tiče paketa proširenja za 2014. E, tu se potvrđuje e, predanost Europske unije procesu proširenja, ali u skladu sa kopenhaškim kriterijima. A brzina pristupa je nešto čemu, o čemu će odlučivati po pojedinačni napredak e, zemalja. I podupiramo u tom smislu pristup komisije postupku proširenja. Željeli bismo da vijeće pošalje jasniju poruku o politici proširenja, a, a temeljem ispunjavanja uvjeta koji su zadani za svaku od zemlja kandidatkinja i njihovog ispunjavanja. Hvala. Благодаря ви, уважаеми господин председател. колеги predsjedniče. Poštovani kolege, ministri zemalja Zapadnog Balkana, za nas je u Bugarskoj jasno da je jedini odgovarajući put napretka Zapadnog Balkana jest da na kraju postanu članicama Europske unije i to je dio ovog puta i napretka. I nemojmo zaboraviti da ove zemlje povijesno i kulturološki jesu članice Europe, ali ne mogu prešutno preći preko ove zabrinjavajuće situacije u ljudskim pravima na Srbiji i Kosovu. A to je pitanje od ključne važnosti. Imam informacije iz Makedonije, iz e, Srbije, zabrinjavajuće e, informacije o političkom progonu temeljem e, nacionalnosti i vlade tih zemalja moraju odgovoriti na ove optužbe jer ovdje govorimo o E, očiglednom nepoštovanju ljudskih prava i svega za što ona stoje. Hvala. <clears throat> Danke, Herr Vorsitzende. Ich Zahvaljujem, predsjedniče e, ministre zemalja <laughs> jugoistočne Europe i dajem potporu svim zemljama i svima koji su ovdje govorili stalo mi je naravno da svi napredujete ali kao potpredsjednica delegacije za bosnu i hercegovinu posebno me zanima bosna i hercegovina ali vjerujem da ćete do kraja godine uspjeti napraviti neki napredak u formiranju vlasti. međutim kako je srbija sada aktualna želim osvijestiti nekoliko recentnih događaja koji se odnose na ponašanje srbije vezano za rusiju i vezano za otpuštanje ratnog zločinca šešelja mnogi negoduju zbog e, nedavne parade priređene u čast e, gospodina putina u posjetu beogradu ali isto tako i zbog e, vojne vježbe specijalnih postrojbi srbije na granici blizu granice hrvatske koja danas nije samo granica hrvatske nego je i granica europske unije. gospodine ministre nismo impresionirani ni nedavnom vašom izjavom ili ona nije dovoljno dobro interpretirana a odnosi se na vašu želju za ostvarenje srbije za izlazak na more znači ono što bismo željeli to je da srbija izađe iz neutralnog stava i da se postavi na stranu europske unije kao sada e, punopravna kandidatkinja za ulazak u europsku uniju. kad je riječ o rezoluciji naš cilj nije izazivanje nestabilnosti u srbiji ni u kom slučaju jedini naš cilj je bio poštivanje europskih vrijednosti i željeli bismo da danas nakon što je jučer gospodin brammertz izašao sa izjavom da je potrebno vratiti šešelja u haag željeli bismo da danas se jasno izjasnite oko tog slučaja vi samo govorite to je stvar prošlosti ali želimo da jasno na tragu poštivanja europskih vrijednosti se izjasnite i to je ono što mi želimo. mi dajemo potpunu potporu želimo da sutra sjedite za ovim europskim stolom i da i vi budete u poziciji koristite instrumente koji su nama bili na raspolaganju a to je bila rezolucija europskog parlamenta i ona je očito polučila uspjeh. evo hvala vam lijepo. Hvala predsjedniče. Pozdravljam prisutne ministre i ovaj format razmjene stajališta u Europskom parlamentu. Nema više snažnog unutarnjeg pritiska za proširenje. Najmanje je riječ o izjavi šefa komisije Junckera. Projekt europskog proširenja nije mrtav, ali je ušao u svoju posljednju etapu i sljedećih godina će zauzimati sve manje javnog prostora i privlačiti manje resursa nego ranije međutim ima i drugih inicijativa za poticanje međusobne suradnje i unutarnjih reformi na zapadnom balkanu svakako je dobrodošla inicijativa britanskog i njemačkog ministra vanjskih poslova da se bosni i hercegovini pruži dodatni poticaj u nadoknađivanju zaostajanja na europskom putu ali čini se kako je zapravo puno važniji angažman pojedinih vlasti u svakoj od zemalja zapadnog balkana ja sam veliki zagovornik europe koja još neko vrijeme neće postati dio europske unije jer je hrvatska jedina članica koja graniči sa čak tri zemlje na različitim stupnjevima priključenja uniji i njihov ulazak bit će stvarni kraj tranzicije u hrvatskoj. zato nam nije svejedno što se događa u našem susjedstvu pogotovo u zemlji koja nosi najveću odgovornost da prostor poharan nedavnim ratom vremenom zalijei duboke rane. stoga želim, gospodinu ministru dačiću reći da je europski parlament rezolucijom o optuženom ratnom zločincu zapravo uradio vaš posao jer je jasno i na vrijeme osudio ono što vi niste šešeljev govor mržnje i ratno puškanje. mir stabilnost i suradnja u regiji su se također našli pod pritiskom šešeljeve retorike i vaše šutnje umjesto jasnog distanciranja vi ste dijelili opomene susjedima i zagovarali raspuštanje haškog suda odnosi zagreba i beograda nisu nikad bili standardna bilaterala i o tome treba voditi računa hvala uh, Hvala. E, zahvaljujem na sadašnjem stajalištu Zapadnom Balkanu i sada smo u puno boljem e, stanju nego što smo bili prije e, nekoliko godina. Zahvaljujem na svim doprinosima koji su ovdje izneseni. E, predsjedniče, razne zemlje Zapadnog Balkana ostvarile su razne razine napretka na putu prema Europskoj uniji. Govorio sam o procesu proširenja i brine me napredak koji su, koji, koji ostvaruje Bosna i Hercegovina strana Europska unija se trudi, vidjeli smo dobre inicijative Njemačke u ovom procesu. Pozdravljam e, posjet e, povjerenika Hana i visoke predstavnice Federike Mogherini u Sarajevo, a ja ću isto ovaj tjedan ići u Sarajevo odnosno u i Hercegovinu i ključno je da se vlada uspostavi što je brije moguće kako bi se moglo pozabaviti nužnim hitnim promjenama potrebne su nužne hitne promjene za e, koje će jačati ekonomske e, i gospodarske kompetencije. Hvala. Hvala, evo samo kratko. Naime, naravno da nije potrebno reći da podopiremo proces e, proširenja na Zapadni Balkan i posebice mi je drago kao Rumunju da vidimo zemlje koje pregovaraju. E, ali zamislimo na trenutak što bi se dogodilo, a da nema europske perspektive za Zapadni Balkan u današnjem e, opasnim i nesigurnim vremenima. Dva prijateljska savjeta. Jačanje regionalne suradnje, naime, je preduvjet za svako proširenje kao i E, e, koordinaciju u korištenju predpristupnih fondova, energije, cesta i tako dalje. Sada to europski propisi dopuštaju. Drugo, potpora procesu proširenja. Pogledamo situaciju u Makedoniji i Albaniji. I znači, e, jer bojkot koči te zemlje. I na kraju, Svaku zemlju treba cijeniti i ocjenjivati po onome što je postigla, a ne prema prošlosti. Neke zemlje u regiji trebaju se ograničiti od korištenja povijesnih argumenata kada se govori o pregovorima s tim zemljama. Hvala.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 Mm, podsjećam e, dakle, na, dobre, na ono što je rečeno o dobrim odnosima između Grčke i Više republike Makedonije. Grčka se doista trudi, ali nisam sigurna za naše susjede. Naime, nedavno sam u Europskom parlamentu postavio pitanje o jeziku i imenu e, te zemlje i što je odgovorio predsjednik parlamenta. Naime, odgovorio je da je krivo zvati zemlju Makedonijom i da bi trebalo slijediti rezoluciju Vijeća sigurnosti i da je u tome svakako pravo. Ali e, ono što ja e, mogu primijetiti je da vidim da ovdje se danas to ne čini. Svi konzistentno krše rezoluciju sigurnost, Vijeća sigurnosti time što Makedoniju ne nazivaju bivšom Jugoslavenskom republikom Makedonijom pa tako želim reći ministru bivše Jugoslavijske republike Makedonije da sve dok njegova država preuzima im povijesno ime Makedonija i, i e, svojataju, vlade se mogu promijeniti, ali Grci nikada neće podupreti pristup Makedonije, bivše republike Makedonije, e, Europskoj uniji. Hvala. Sada bih e, predložio da dademo obrnutim abecednim redoslijedom e, ministrima vanjskih poslova riječ, ali dopustite jednu napomenu prije toga. Znam iz e, povijesnih, iz, iz povijesti koliko nas toga međusobno dijeli i uvijek moram na neki način se čuditi da od 9.5.2050. znači 5 godina 1950. nakon e, drugog svjetskog rada e, kada je Schumann predložio Njemačkoj e, nediskriminaciju i osnivanje Europske zajednice za ugljeni čelik. i mislim da je to tem, nešto što je nastalo temeljem e, grozota e, drugog svjetskog rata, e, holokausta i svega osloga. Da to jednostavno nije bilo za očekivati. I to je zapravo jedan veliki dan kada je taj Robert Schumann koji se E, da, da to što danas se možda ne shvaća da je on jedan od najvećih mirotvoraca ikada to me zabrinjava. Znači pet godina samo nakon svega onoga što je bilo povezano s njemačkim imenom e, došlo do takve ponude. I upravo je to motiv Europskog ujedinjenja da se kaže da ovakve stvari iz prošlosti nas ne smiju razdvajati, nego da e, trebamo ipak zajednički graditi budućnost. I upravo u to je smisao procesa proširenja. O tome se i radi u procesu proširenja. Europska unija ne bi trebala doprinositi tome e, da rješava probleme prošlosti, nego da ih učini suvišnjima time što će nas ujediniti u, jedno, u zajedničkom pravnom poredku koji će služiti interesima svima. I to je proces e, koji si također želimo i za Zapadni Balkan. Dakle, da na tom temelju e, surađujemo jedni s drugima, jer to je temeljni motiv i samo srce Europske unije. I ako to e, uzmemo kao svoj cilj, onda vjerujem da i u budućim generacijama možemo izbjeći ono e, spominjanje onoga što smo si međusobno učinili u prošlosti. I vjerujem da u tom e, kontekstu trebamo još jednom sve zajedno prodiskutirati. I to sa svih strana. Niko od toga ne smije biti isključen. I to naime ne funkcionira tako. Jer e, jedino tako možemo krenuti dalje u proces proširenja i upravo ovaj Zapadni Balkan o kojemu toliko godina govorimo e, u kojoj je bio poprište tolikih e, bitaka, ratova i sporova da može e, doprinijeti izgradnji mira i zajedničke budućnosti. I stoga ovaj proces pristupnih pregovora nadam se mogu nas odvesti u tom smjeru da uspostavi takav osnovu, temelj za takav, takvu budućnost. I također molim eto obrnutim abecednim redom dajem riječi e, ministrima ako se možete držati 4-5 minuta nemojte odgovarati možda na svako pitanje pojedinačno E, gospodine Dačić, izvolite. Pa ja sam govorio zadnji, pa ću sada govoriti prvi. Ja u svom izlaganju mislim da nisam bio arogantan niti neugodan kao što je rekla gospođa Tomašić. Ja sam samo iznosio naše stavove uz, vezano uz naše probleme. A to je ovaj pravni cirkus koji je nastao oko Vojislava Šešelja, a koji je Srbiji nametnuo Haški sud. Srbija u tome nije imala nikakvog udjela. Mada znadete, u političkom smislu e, vlada Srbije, predsjednik vlade i drugi ministri jasno su se izjasnili da takva politika neće nikakvu podršku dobiti u Srbiji i da danas u Srbiji nitko normalan ne bi podržao takvu politiku. To smo rekli jasno, jasno smo se o tome izjasnili. Ne znam, možda E, to predstavnicima Europske unije je u Beogradu je bilo jasnije, ali smo razgovarali s njima. Čuli ste me i što je rekao gospodin Devenport, šef misije Europske unije, koji je jasno rekao da se Srbija o tome jasno izjasnila kao i Europska komisija. Dakle, mi se nemamo razloga pravdati bilo kome oko koga. Posebice ove optužbe koje dolaze od gospođe Tomašić. Mislim da ona sad e, čak nije niti ovdje. Ali dobro, ja poštujem svakog političara kojeg je izabrao hrvatski narod, ali netko je rekao isto od, od drugih govornika, svaka država ima svog šešalja, a ona je rekla na hrvatskoj televiziji, Hrvatske za Hrvata kojima se ne sviđa mogu otići. Pa nije li to nešto što bi Europski parlament trebao suditi? Zašto to je europske vrijednosti koje želite da mi u Srbiji gradimo? Pa u skladu s time ne mogu prihvatiti da ona bude ta koja će mi dijeliti lekcije o europskim vrijednostima u Srbiji. A s druge strane, ja nikad nisam bio šešljev suradnik i to dobro znadete. Što se tiče vojnih e, vježbi, e, mi smo ovih dana e, u Srbiji, recimo u Bujanovcu, imamo zajedničku vojnu vježbu E, vojske Srbije, Njemačke, Hrvatske, vjerujem da to i znadete, znači Bugarske, Rumunske i Makedonije. Znači mi imamo vojnu suradnju sa svima i vojno smo neutralni. Što se tiče Rusije, Rusija nema utjecaja na političku orijentaciju Srbije prema Europskoj uniji. Dakle, još jednu stvar dopustite da kažem. Slažem se s gospodinom Plenkovićem kad kaže osuda retorike. Ali molim vas, budimo ovdje korektni, budimo fer i osudimo takvu retoriku bilo gdje gdje se pojavljuje. Nemojte uvijek gledati samo u tuđe dvorište. Mi ne gledamo eh, isto tako blagonaklono ovu kampanju protiv Čirilice u Hrvatskoj niti Ustaški pokret. A vi znadete što sam ja kao ministar i premijer napravio na normalizaciji odnosa uključujući odličnu suradnju koju sam imala s vašim predsjednikom stranke kad je bio ministar unutarnjih poslova i nije nam to smetlo i nismo onda gledali prošlost. I imali smo dobre sastanke i u Beogradu i u Opatiji i u Osijeku i u bilo kojem drugom gradu u Hrvatskoj i Srbiji. Znači imamo li mi političke volje da idemo napred? I, a mislim dokle ćemo e, uvijek gledati unatrag. Ovo je očito dakle rasprava između Hrvatske i Srbije. Pa ja sada nisam e, rekao, oprostite, da Srbija želi izlazak na more, nego sam se samo našalio i rekao da je Srbija jedina zemlja u Jadransko-Jonskoj inicijativi koja nema izravni izlaz na more, što je istina a da ta e, inicijativa koja sjedinjuje zaleđe i obalu je na neki način Srbije u povijesnom smislu, dakle sam rekao da je to u povijesnom smislu bila povijesna želja e, naše zemlje u prošlosti, ali nemamo mi namjeru izlaska na more, ali vi želite da Srbi dođu k vama na more, na ljetovanje. Mislim, ima dosta europljana. Ali evo jednu stvar da kažem. Ja nisam za to da sada kada je Hrvatska u Europskoj uniji budete uzor svima po demokratskim vrijednostima. Znači, dobro, ne moramo se mi voljeti, ali moramo nekako gledati prema budućnosti. Mislim, ili ćemo se nastaviti svađati, mislim, uvijek je lakše svađati se. Mislim, evo ja još jednom kažem, mi osuđujemo svaku politiku koja ide protiv stabilnosti, e, ravnopravnosti i mira na Balkanu, a uključujući i nacionalističke, šovinističke i neonacističke nasupe bilo gdje i u Srbiji, što uključuje i Šešlja i u Hrvatskoj i veliku Albaniju koja se prikazala na nogometnoj utakmici i tako dalje. Srbija se zalaže za političku stabilnost i mir u regiji i imajte molim vas u vidu i velike korake koje smo napravili u tom smjeru. A ja sam spreman dalje raditi na normalizaciji odnosa s Hrvatskom jer mislim da cijeli taj skup e, pitanja iz prošlosti se treba rješavati na jedan način, a mi se pak moramo s druge strane gledati kako urediti naše odnose u budućnosti s kim god e, i tko god već da je na vlasti u Hrvatskoj. Dobro, ne, možemo birati naravno gdje ćemo se roditi i ne možemo utjecati na prošlost, ali možemo utjecati na budućnost. Pa bez obzira na razne tonove koje smo čuli danas, možda je to tipično za nas na Balkanu, ali moramo znati da jedni bez drugih ne možemo. Hvala lijepa još jednom na ovoj prilici za razmjenu mišljenja u Europskom parlamentu o perspektivi za zemlje Zapadnog Balkana. Hvala na riječima ohrabrenja. Ja ću biti vrlo krata, komentirat ću dvije stvari. Kao prvo bilo je pitanje o uvodnim reformama. Radi se o vrlo ozbiljnom paketu reformi, u sljedećim tjednima će taj e, paket biti usvojen, proces je već e, započeo. E, dakle, radi se o zakonima o uredu javnog tužitelja, o dužnostima sudaca, nadalje o paketu borbe protiv, zakona o borbi protiv korupcije zakon o lobingu, o sprječavanju sukoba interesa i o etičkom kodeksu za zastupnike u parlamentu. Dakle, to je vrlo opsežan paket zakona e, koji proizlaze iz poglavlja 23 i 24 i taj e, skup zakona bit će dobra platforma za nastavak rada e, na tim reformama. Drugo pitanje odnosilo se na e, socijalno uključivanje Roma. Htio bih reći da je to jedan od prioriteta, e, naših prioriteta na području ljudskih prava. Mi smo usvojili niz različitih mjera kako bismo poboljšali uključenost Roma koje se tiče, tiču i tržišta rada i e, obrazovanja i e, socijalnih, socijalne zaštite. Imamo i e, antidiskriminacijsko vijeće koje e, i također i odbor u parlamentu koji se bavi tim područjem. Dakle, mislim da skupa sa Europskom unijom, ali također i sa raznim agencijama UN-a ćemo nastaviti i tu postizati napredak. Hvala lijepa. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Ja sam prvi govor održan na engleskom, a sad ću preći na njemački i moj kolega Popovski i ja dolazimo sa sastanka uh, o frankofoniji gdje je Kosovo dobio članstvo kao neovisna država, Republika Kosovo. Sljedeći put ću govoriti francuski, ali ovaj put ću zaključiti dakle, na njemačkom. Dame i gospodo, e, velika mi je, veliko mi je zadovoljstvo što u vezi sa Kosovom nije bilo e, mnogo pitanja. Pokušat ću e, izraziti naša stajališta u vezi sa tim pitanjima. Mislim da je osnovno pitanje kako će regija izgledati za pet godina, odnosno u sljedećih pet godina. Kako će Balkan izgledati za pet godina? Ja sam e, već prije iznio neka razmišljanja o tome da e, postoji e, jedna percepcija da je regija u izvjesnom statusu quo. Mislim da je Europska unija i dalje posvećena regiji, ali ako će u sljedećih pet godina fokus biti konsolidaciju unutar Europske unije, onda mislim da bi mi na Balkanu trebali imati jednu regionalnu konsolidaciju. E, a to znači da bi trebali objasniti što bi konsolidacija trebala značiti. Kao prvo, europska integracija e, e, iz moja, po mom mišljenju nije proširenje nego konsolidacija Dakle, zemlje Zapadnog e, Balkana su u povijesnom smislu, u kulturnom smislu, u zemljopisnom smislu e, evropske zemlje i oduvijek su to i bile. Istovremeno možemo reći da imamo dva velika regionalna izazova E, razvoj e, situacije na Balkanu će ovisiti o tome. Prvi taj izazov ima, sa ima veze sa otvorenim bilateralnim pitanjima i mi se moramo usredočiti na to kako ćemo dalje normalizirati odnose između Kosova i Srbije. E, mi smo s naše strane spremni u jednom periodu 3 do 5 godina e, razjasniti sva otvorena pitanja sa Srbijom i e, postići jedan e, mirovni sporazum koji će omogućiti pomirenje dvaju naroda. Ali što se tiče procesa normalizacije odnosa između Kosova i Srbije, mi imamo i druga otvorena bilateralna pitanja o kojima svjesno neću govoriti jer su tu moji kolege kolege koji mogu o njima govoriti. Drugi aspekt, e, odnosno drugi izazov za našu regiju ima veze sa e, unutar, sa unutarnjim e, pomirenjem sa gospodarskim razvojem, odnosno pomanjkanjem gospodarskog rasta sa pomanjkanjem investicija u infrastrukturu, a u prvom redu e, pomanjkanjem e, vladavine prava i e, borbom protiv korupcije, prava manjina, sloboda medija, o tome su različiti kolege govorili. Što se tiče Kosova, mi smo nevjerojatno zainteresirani da u sljedećim godinama nastavimo sa procesom konsolidacije naše države, naše mlade države. U međuvremenu nas je priznalo 108 država i postali smo članovi u različitim e, regionalnim, europskim, ali i globalnim organizacijama. Kosova, Kosovo je država i ostaće država i zato želim e, sve europske države koje još nisu priznale Kosovo e, e, pozvati da to učine, to će osnažiti Europu i Kosovo. Istodobno kao netko ko se bavi politikom na Kosovu želim lijepo zamoliti da sljedećih godina donesemo dobre pozitivne odluke za naše građane kako bi naši građani mogli uživati slobodu putovanja bez viza mi na Kosovu bismo osim toga jako pozdravili kad bi se ta odluka donijela ove godine u vezi sa Moldovom Republikom Moldovom dakle što se tiče viznog režima. Ja vjerujem da, da bi e, izbori u Moldovi bi sasvim drugčije e, završili da to nije bilo tako. E, u vezi sa Kosovom potrebno nam je jaka europska volja kako bi i naši građani mogli bez viza slobodno putovati u zemlje Schengena. Gospodine Brok, želim još jednom zahvaliti vama što ste me skupa sa kolegama iz regije pozvali na ovaj sastanak. Mi smo vrlo zahvalni Europskom parlamentu i svim nacionalnim parlamentima za veliku podršku koju ste pružili i pružate Kosovu. Hvala lijepa. Mislim da smo rekli ono što je najvažnije, a jedna od najvažnijih stvari koje smo rekli je da e, se ne bavimo popravljanjem povijesnih nepravdi, nego da se trebamo koncentrirati na to da se trenutno sada u sadašnjosti ne događaju nepravde i da se moramo koncentrirati na budućnost. Govorimo o standardima i europskom sustavu vrijednosti. E, E, mislim da ne treba trošiti energiju na brisanje makedonskog nacionalnog identiteta i jezika iz e, dokumenata jer to su temeljna ljudska prava za koje se ovaj parlament zauzima. E, mi trebamo podržati otvaranje pregovora jer to je jedan od instrumenata koji daje moć Europske unije da inzistira na reformama u Makedoniji. To se međutim zloupotrebljava kako bi se govorimo o situaciji u Makedoniji. Dakle, mi nismo započeli sa pregovorima ne zato što e, dosadašnji proces nije dovoljno dugo trajao nego zato što ne postoji konsenzus ta činjenica još uvijek e, postoji neki političari koji su još uvijek aktivni e, smatraju da ako se Makedoniju bude zaustavljalo na putu prema EU da će to biti izvor problema i nevolja. Mislim da ne smijemo trošiti energiju na prošlost, ali e, stvarnost je da, da nema tog konsenzusa. E, zemlja članica može e, staviti na stol niz uvjeta, preduvjeta, možete to nazvati kako hoćete, koji ne moraju uvijek biti u skladu sa načelima Europske unije i neće uvijek načelo vladavine prava pritom biti poštivano. Meni je vrlo drago da se ovdje spominju rezolucije UN-a i međunarodno pravo jer e, vrlo je jasno, a i međunarodni sud je e, naglasio da nitko nema pravo nametati E, jednoj nezavisnoj i suverenoj zemlji e, neko drugo ime osim onoga koje, kojim se ta zemlja želi zvati. Dakle, to ne bi trebao biti razlog da se ne nastave jačati prilično dobri odnosi sa našim južnim susjedom Grčkom jer ja mislim da imamo zajedničke političke, gospodarske i strateške ciljeve. I to bi trebao biti razlog za sve nas da pokušamo raditi više na, u tom smjeru. Što se tiče naše unutarnje situacije, e, treba jasno reći, mi tu imamo različite poglede o gotovo svemu, kao što je to slučaj i u drugim zemljama, ali ono što mi imamo, a što je najjača e, sila koja nas ujedinjuje u Makedoniji, bez obzira na e, na nacionalnu ili političku pripadnost je e, naša budućnost u Europskoj uniji. Upravo to je važno i treba naglasiti svima onima koji e, e, pokušavaju zaustaviti Makedoniju zbog pitanja imena na njeznom putu u Europsku uniju. E, mi na Balkanu bismo trebali biti svjesni stvarnosti, a to je da nitko neće dobiti aplauz u nijednoj zemlji, zemlji članici ako e, kaže da zemlje zapadnog blokana treba primiti u Europsku uniju. Međutim, postoji, također je realno e, e, realna stvarna činjenica da ako nemamo europsku perspektivu to će E, zaustaviti našu daljnju transformaciju. Sve transformacije koje su se dogodile e, na e, području Zapadnog Balkana od kraja Otomanskog carstva pa nadalje do kraja komunističkog režima bile su, bila su krvave transformacije. Ovo je prva transformacija koja nije krvava, a pokretač i motor tih e, sadašnjih mirnih transformacija je pridruživanje Europskoj uniji. E, pri tom, međutim, moramo poštivati načela i vrijednosti, a jedno od njih je da svi imamo svoje dostojanstvo i da moramo poštivati e, jedni druge i dostojanstvo jedni drugih. E, ja sam se isto opredijelio kao moj kolega Hođaj da promijenim jezik na kojem sam govorio. E, tim više što mi smo, jeli, neko je nešto dobio možda raspadom Jugoslavije, ali je izgubili smo svi puno toga. Ali ono što smo sigurno svi dobili je preko noći smo postali multilingvalni. Preko noći znamo jeli, bosanski, srpski, hrvatski, crnogorski jezik, a da nismo uopšte dana išli u školu E, i siguran sam da prevodilac neće imati problema da ovo što ja govorim prevodi na hrvatski i na druge jezike Europske unije. I moram priznati zadovoljstvo mi je, zaista pričinjam veliko zadovoljstvo da ovdje u Europskom parlamentu, ovdje u jednom ovakvom ambijentu e, mogu da slušam kako zvuči moj jezik, e, bosanski jezik, je u nadi da će i on biti ovdje oficijalni jezik, ali jezik regiona, nemojte. Ivice, opusti se s jezikom regiona, Vi, ste, vi sa regionom ovako dosta interesantnih stvari napravili, da mi ovo malo privedemo kraju ovako, kad već nismo kao jedna država ili e, država ili više država bez rata ušli ovdje, jer bez rata mi bi danas ovdje sigurno sjedili kao više država, svi mi, a mi ne bili u čekonici Evropske unije. Ali to je iza nas. Ja neću govoriti o Šešelju. Kad sam ulazio ovdje, neko me pitao šta ti je to ovdje na reveru. Ja sam rekao, s obzirom da je šešelj tema, prirodno da trebam staviti nešto što je u stvari simbol onoga što je Šešeljeva ideologija uradila. Najbrutalniji simbol. A to je Srebrenica. I ako hoćemo da Šešelju, kad smo već napravili grešku, da ga pustimo iz zatvora, onda da privedemo kraju njegovo putovanje tako što će mu biti presuđeno tamo gdje jeste kao jednom simbolu jedne ideologije jednog stradanja i onda iduće godine možda kad bude 20. obljetnica Srebrenice da se u ovom ili sličnom sastavu nađemo u Srebrenici da tako damo stvari odgovor da li smo naučili nešto iz ovih nesporazuma koji izgleda nažalost imamo oko Šešelja, a ne vidim zašto. Ja bi u svakom slučaju htio da vam se zahvalim i da odgovorim na par pitanja koja su mi direktno postavljena. E, situacija u Bosni i Hercegovini e, je, ide u dobrom smjeru. Nažalost ide polako. Ne daj Bože, može gore. Možda ide u lošem smjeru pa ide brzo. Tako da ipak sve u svemu nije to ni tako loše. E, nažalost nismo mogli da formiramo vlast do kraja ove godine kao što se očekivalo, ali vjerujem da će to brzo biti urađeno iduće godine i mislim da inicijativa sa kojom se dolazi u Sarajevo E, koja je lansirana od, e, kao inicijativa, jeli, zovite kako hoćete, e, berlinsko-londonska, ali to sigurno nije nešto što je samo tu nastalo. To je prije svega nastalo na tragu Foreign Affairs Council's zaključaka iz aprila o Bosni i Hercegovini, ona je potpuno integrirana i zato je jako važno ono o čemu je bilo riječi da e, inicijativa ova postane inicijativa Europske unije, svih zemalja Europske unije, ali da postane i euroatlantska inicijativa zaista, jer već dobijamo znake da ona ima podršku i sa druge strane okeana. Ono što je važno, mislim u ovom trenutku, da vidimo da se vlast u Bosni i Hercegovini napravi na jedan drugačiji način. Da ovu inicijativu iskoristimo kao nešto što će biti platforma oko koje će se formirati vlast. Da ova inicijativa bude e, platforma reformi i da onda formiramo vlast u Bosni i Hercegovini. A ne da formiramo vlast bez platforme reformi. I zato ova inicijativa je dobro došla i mislim da ona ima veliki razlog da, da je vidimo kao jednu ozbiljnu šansu. E, što se tiče e, i utjecaja Rusije, utjecaja radikalnog islama u Bosni i Hercegovini, mislim da neki su to već rekli. E, vakum koji se kreira e, zaustavljanjem euroatlantskog procesa u Bosni i regionu. Vakum koji se kreira jednom, e, da tako kažem, osjećajem da europska perspektiva nije tako blizu, da NATO put nije tako brz. Kreira vakum u kojem će se sigurno nešto desiti i nešto će taj vakum popuniti. Da li će to biti ruski utjecaj, da li će to biti islamski radikalizam, ja sam potpuno uvjeren da neće zato što ne vjerujem da ćemo dozvoliti da se kreira vakum da europski put bude upitan. E, nije nama problem da li Rusi ili, ili bilo ko drugi. Turci, Amerikanci, Iranci imaju problem sa našom europskom budućnošću, budućnosti nas kao Bosni i Hercegovini u Europskoj uniji. Problem je ako neko od nas ima taj problem u Bosni i Hercegovini. Ja vas uvjeravam da u Bosni i Hercegovini postoji apsolutni konsenzus o putu ka Europskoj uniji među svim etničkim grupama, među svim građanima, među onima koji se ne osjećaju pripadnicima jednog konstitutivnog naroda. Također postoji ogroman konsenzus oko NATO puta, on je istina manji u pojedinim, da tako kažem, etničkim grupama, ali siguran sam da e, niko danas ne spori da trebamo ići ka tome, usvajati te standarde i onda kad dođe vrijeme donijeti odgovarajuću odluku u skladu sa Ustavom naše zemlje. I završću sa Ustavom naše zemlje, je možda sam trebao pričati na engleskom jer imamo Ustav na engleskom jeziku nastao u Daytonu i e, još ga nismo preveli na naše jezike jer se ne možemo složiti na srpskom, hrvatskom i bosanskom kako to zvuči, kako to izgleda, ali valjda će se i to desiti i možda ne trebamo čekati da se to desi, možda je što bolje da pravimo novi ustav i da idemo ka jednoj ustavnoj funkcionalnosti Bosne i Hercegovine, našem D plus rejtingu, Dayton plus, da pređemo makar u B minus, Brisel minus rejting da dobijemo, tako što ćemo ipak ići ka jednoj funkcionalnijoj zemlji. Vjerujem, dakle, da je e, i tu leži odgovor na pitanje koje je Marie Louise postavila oko Dodika i referenduma. Ne vjerujem da je referendum moguć, ne vjerujem da je iko lud da napravi tako nešto. Jer samo luđak može napraviti tako nešto, jer tako nešto je direktno kršenje Dejtonskog sporazuma i direktno kršenje Dejtonskog sporazuma opravdava svaki vid intervencije. U krajnjem slučaju međunarodna zajednica ima obavezu po Dejtonskom mirovnom sporazumu da ne dozvoli kršenje mirovnog sporazuma. Ne vjerujem da iko ima tih ambicija, nažalost ta retorika je e, prisutna. I na kraju želim da kažem još jednom, zaista e, mislim da je jako važno, jako važno da mi ovo, ovu domaću zadaću radimo, ali da je radimo zbog toga što je ključno za Bosnu i Hercegovinu, da mi jednostavno nemamo drugu alternativu. E, mi ćemo ili naći načina da živimo zajedno, respektujemo jedne druge, a ne tako da se finišemo jedne druge po negativnim referencama i konotaciji, e, u isto vrijeme li ipak slaveći naše razlike, jer ako mi u Bosni i Hercegovini to nismo u da, stanju da uradimo, pa valjda ćemo dobiti podršku iz Europske United Universities da mi budemo ujedinjeni našim različitostima, da onda tako svi zajedno se fino lijepo nađemo u Europskoj uniji, da ovaj moj jezik, nemojte se ljušto duže pričam, hoću da čujem kako zvuči bosanski u Europskom parlamentu. Hvala vam. Herzlichen Dank. Das war ein Schlusswort für alle. Der letzte Satz. Hvala, evo to je bila završna rečenica. Zahvaljujem eh, ministrima vanjskih eh, poslova na E, ovome što ste podnijeli raspravu sa parlamentarcima. Još jednom e, ponavljam da je nama sasvim jasno da smo mi za proces proširenja na Zapadni Balkan. Naravno e, imamo još nekih problema na bilateralnim područjima i unutar zemalja, ništa od toga neću sada ovdje ponavljati i nadam se samo da ovaj e, proces e, u globalnom strateškim e, odnosima će također biti riješen u dogledno vrijeme. Što se tiče pitanja Haškog suda, danas još uvijek nisam shvatio što uopće radi i, i čemu služi taj sud ako proizvodi ovakve situacije kakve imamo sada, gdje svi zapravo ko malo razmisle dođu, dođu do istog zaključka i problema s time. Ali dobro, ovo je točka o kojoj bi se moglo posebno raspravljati neovisno o ovom slučaju. Dakle, zahvaljujem još jednom kolegama i kolegicama iz nacionalnih e, parlamenta koji su došli na ovu dvodnevnu raspravu s nama. E, s našeg gledišta mi smo to smatrali doista plodnim i također, evo, nadam se da ćemo to moći ponoviti. Mogu si mogu također zamisliti da ćemo se a, također sljedeći puta pripremati za obrambeni summit e, u lipnju, možda ćemo drugog veljače i, i glavnog tajnika NATO moći pozvati u goste, možda si možete unaprijed zabilježiti drugog veljače kao termin. Poslije podne nastavljamo sa sjednicom. Ako ste još ovdje, pozivamo vas da nam se pridružite i poslije podne. Mogu vam pročitati o čemu ćemo govoriti poslije podne. U tri sata, naime, jednosatna rasprava sa um, Mihaelom Kodorkovskijem, onda u 16 e, predsjednikom vlade Libanona, e, zatim u 17 razmjena gledišta s Bernardinom Leonom, o situaciji u Libiji. Dakle, ako nekoga zanimaju ove teme, e, ljubazno vas pozivamo da nam se pridružite. Ako ne, želimo vam sretan put kući i ručak, ugodan ručak. Nadam se da ćemo se uskoro i vidjeti. A ako se ne vidimo, želim vam unaprijed e, čestit Božić i sve najbolje za nadolazeće blagdane. Zahvaljujem.